Right, colleagues, we're... Uh, Štovane kolegice i kolege, malo kasnimo. Ja bih predložila da započnemo u doglednom i kratkom vremenu sa našim sastankom. colleagues. Thank Štovane kolegice i kolege, hvala što ste danas s nama na današnjem, dakle, našem pododboru za sigurnost i obrani. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Ja ću sa svoje strane pogledati u okrug i vidjeti da nema nikakvih primjedbi i smatramo da je znači ovaj prilog dnevnog reda usvojen kao konačni dnevni red. E, što se tiče lingvističkog režima, nemamo bugarski, danski, estonski, finski, e, mađarski, irski, latinski, litavski, malteški, portugalski, romanski, slovački i slovenski. Ali nadam se da su svi ostali jezici zastupljeni. Sutrašnji sastanak pod odbora, u četvrtak ujutro, neobično je, ali započet ćemo u 10 sati, a ne u 9 sati i bit će mi drago da se vidimo u 9, ali da raspravimo neke stvari još do 10 sati. Što se pak tiče prve značajne točke na našem dnevnom redu, a to je javno saslušanje na temu umjetna inteligencija i njenu budućnost, budući i na sigurnosti, razmjena mišljenja koje će se odvijati danas ujutro i drago mi je da ćemo eto zaista imati mogućnost čuti sa našim gostima, gospodin Tim Svejs, nadam se da sam to dobro izgovorili, direktor istraživanja u The Hague Centru za strateške studije, gospođa Wendy Anderson, koja je glavni istraživač u Center for eh, New American Security. Alan Defoe, koji je a isto tako programa umjetne inteligencije u Future of Humanity Institute Univerziteta u Oxfordu i Marcel Tico, koji je rukovoditelj E, odjela za e, međunarodnu sigurnost Njemačkog instituta za međunarodno e, pitanja i isto tako sigurnosna pitanja. Hvala lijepo što ste se svi okupili ovdje. Saslušanje zapravo treba omogući omogućiti pododboru da se počne razmišljati o umjetnoj inteligenciji, te isto tako svim srazovima i mogućnostima e, povezivanja sa sigurnosti. Mi smo već razmatrali o e, autonomnom oružju sve aspekte, ali umjetna inteligencije čini nam se da je jako važna i da neke od teme moramo svakako uzeti obzir. Potpuni potencijal se treba još sagledati, međutim u mnogim aplikacijama zaista to je substancijalna napredak e, kad je riječ o tržištu, opće konzumarskom tržištu prije nekoliko godina u područjima kao što je to procesuiranje slike i zvuka, analitike podataka i drugih područja. Ogromni koraci su učinjeni u dakle, stvarno inovativne aplikacije koje će se primjenjivati u budućnosti. Jedno područje u kojima se ovaj razvoj događaja će se osjetiti jest svakako i e, obrana autonomne operacije e, su svakako e, jedno široko područje primjene kao što je to isto tako i prepoznavanje komunikacije, logistika i planiranje kao takvima. A možda i jedan širi razvoj, a to je strateško vojne operacije i planiranje. Zbog toga sam zaista sretna što imamo tako jedan ugledan panel paneliste i stručnjake s kojima ćemo danas raspravljati ove teme. E, dva panela ćemo imati. Prvi panel će nam dati jedan široki uvid u tome i što možemo očekivati od umjetne inteligencije u području obrane. Ja želim pozvati stručnjake da upute pogled daleko naprijed, te isto tako da čak možda i spekuliraju kako ćemo imati i kakve ćemo imati dugoročne implikacije ove tehnologije. Drugi panel će ići malo u samu srž svega onog konkretnih koraka vezano uz izazove, a isto tako i onaj zakonodavni okvir i regulatorni okvir koji nam e, kao zadatak postavlja umjetna inteligencija. Pitanja su univerzalna, a isto tako se mogu primijeniti u civilnim primjenama, a prezentacija će imati dosta široki raspon. Međutim, postoje isto tako i neke posebne e, brige kad je riječ o umjetnoj inteligenciji, kad je riječ o e, vojnoj primjeni i želim da se isto tako i tome osvrnemo. Ja, kao što sam i kazala, već se veselim raspravama koje ćemo voditi u današnjem dijelu. A bez daljnjeg odgađanja ja bih sada dala riječ gospodinu Timu Svajsu koji je i ujedno prvi govornik na ovom našem jutrašnjem panelu. Hvala gospođo predsjednice. Stovani članovi pododbora za sigurnost i obrani, ova tema koja je izuzetno važna i za globalnu sigurnost, ali isto tako i isto tako sigurnost europskih građana. Hvala što ste me pozvali da mogu podijeliti mišljenje s vama. U posljednjih nekoliko godine imali smo ogroman napredak kad riječ o identificiranju eh, pod eh, naslovom umjetne inteligencije. Progres se zapravo odvija zbog napretka i dubinskog učenja i vezano uz mreže. Ove napreci su zapravo masivno investirano vezano privatnih investitora koji zapravo povećavaju mogućnost računalne sposobnosti, te isto tako i kreiranjem velikih baza podataka kao što je i predsjednica kazala, ovo će transformirati industrija i isto tako i tržište rade. Sve što već danas vidimo, vidimo vidimo da se utječe i na dakle, autonomnu vožnju, ali i sve one inovacije koje se u tom pogledu odvijaju. Isto tako i zdravstvo, e, kada pogledamo isto tako e, samo, isto tako i financijsko područje i upravljanje imovinom 40% se zapravo sada već vrši algoritmima, te isto tako i sve ono što je povezano sa e, bihverorizmom kao takvim u donošenju odluka. Isto tako ćemo imati i značajan utjecaj na e, budućnost i karakter budućih e, dakle, konflikata. E, Europska unija, Kina i Rusija isto tako investiraju velika sredstva u umjetnoj inteligenciji, a što će povećati njihovu vojnu sposobnost. Cilj ovih investicija je da se poboljša učinkovitost i značaj samih postojećih vojnih sposobnosti. Istovremeno postoje i isto tako jedan preokret u svemu, što znači da će isto tako ove sve e, sigurnosne aspekte i umjetne inteligencije imati značajan i isto tako fundamentalni budući razvoj, a isto tako će učetati na samu sigurnost. Nekoliko uvodnih napomena što je to umjetna inteligencija, što to nije, kako bismo razjasnili eventualne e, krive koncepcije o e, umjetnoj inteligenciji, ali isto tako želimo vidjeti kako će umjetna inteligencija se razvijati u budućnosti i moramo pritom imati pet važnih eh, dakle, implikacija kada je riječ o sigurnosti i obrani i potom ću se osvrnuti na SAD, Rusiju i Kinu, te isto tako neke aplikacije koje obrambene organizacije upravo stvaraju. I završit ću sa procjenom pozitivnim i negativnim implikacijama koje su povezani sa umjetnom inteligencijom. Vjerojatno se još uvijek nalazimo na samom početku ciklusa razvoja umjetne inteligencije, da treba jako puno toga učiniti. E, sigurno o tome ima i razlog, samo da dam nekoliko primjera koji se tiču e, recentnih programa i kako bismo postali konkretniji. U zadnjih tri godine sustavi umjetne inteligencije dokazali su ne samo da mogu izvršiti, već i da mogu biti jači od, dakle, i kad je reč o transkripciji i e, kod izravnog prevođenja. Sustavi su naučili kako da relevantne informacije e, e, stavljaju pod upitnike, prepoznaju lica, e, pa čak i ako su ta lica iskrivljena, te tako mogu prepoznavati emocije, te su isto tako stvorili vrste enkriptivne sustave i mogu isto tako prepoznati, mogu pisati knjige, mogu isto tako skladati i sami sustavi su bili svjetski prvaci u strateškim odlukama kao što je to poker i golf. To su sve e, one sposobnosti koje mi homo sapiens sapiens ili e, mudri ljudi i mudre žene i mudri muškarci, a isto tako i obaveštajne segmenti koji povezujemo upravo sa nama ljudima i zbog toga sada dajemo umjetna inteligencija za ovu novu vrstu inteligencije. Svatko ko želi e, raspravljati umjetnu inteligenciju u području sigurnosti i obrane mora definirati umjetnu inteligenciju i kazati što to je. Stoga vas molim da eto kada ćemo proći neke od tih definicija, jer mislim da su one izuzetno važne. Što je to e, inteligencija? Inteligencija je zapravo Stanford e, univerzitet već kao komparativni sposobnost da se ostvare ciljevi u ovom svijetu. Ova definicija E, znači interne procese što se tiče obrade, a isto komputacije, a isto tako i vanjsku komponentu u e, dakle kompleksnom e, okruženju u kojem se krećemo. Ta definicija kao što vidite može se primijeniti i za umjetnu i za ljudsku inteligenciju. Sada kad se okrenemo prema umjetnoj inteligenciji, same definicije daju jednu čitav niz sposobnosti koje se pokrivaju kroz ljudsku inteligenciju, dakle to je procesuiranje, a isto tako i reagiranje. U obrambenom širem kontekstu e, kaže se da je umjetna inteligencija sposobnost e, računalnih sustava da izvršavaju sve ono što je potrebno uobičajeno kao ljudska inteligencija, a to je i donošenje odluka. Sve ovo zajedno daje jedan kamen, odnosno jednu strukturu i definicije umjetne inteligencije. Razvoj umjetne inteligencije do, preko strojnog učenja, preko sustava umjetne inteligencije koje mogu pronaći u postojećim podacima dubinske analitike i isto tako kroz velik broj korištenja algoritama i koji se koriste kroz dakle ovo računalno učenje i strojno učenje kao takvo. I will slow down. We do not need to go ne moramo ući u sve te pojedinačne algoritme, sve dok nam je jasno da umjetna inteligencija nije abstraktna ili neki superkompjuter ili aplikacija za obijanja, već da je umjetna inteligencija se manifestira u čitavom nizu aplikacije koja svaka za sebe može imati zasebnu funkciju. Postoji još jedna dodatna distinkcija koja se može koristiti kada pomislimo o budućem e, dakle, promicanju umjetne inteligencije, a to je razlika između umjetne inteligencije u užem smislu opće umjetne inteligencije i superinteligencije e, umjetne inteligencije. E, u užem smislu umjetne inteligencije, a odnosno govori o tome da su E, strojevi koji su jednake inteligencije ljudi i to kad je reč o nekom specifičnom e, cilju koje treba ostaviti. To je i ibm of Deep Blue, ili e, Inches, ili Watson, ili Google of AlphaGo, ali isto tako i visokofrekventno trgovanje na burzama. Ti specijalizirani automatizirani sustavi koji, eto, globalnih trendove koje se analizi filtere za spamove, ali isto tako i E, također i same raketni sustavi koji se upravljaju time. Strojna inteligencija koja se e, može nadići ljudsku inteligenciju, dakle ne samo u jednoj domene, već u višekratnom pristupu domena i onda još e, super inteligencija, umjetna inteligencija, to je strojna inteligencija koja je iznad razine ljudske inteligencije, to u bilo kojem izazovu. Kako bismo eto uokvirili ovu diskusiju u ovom trenutku zapravo se e, smatra umjetna inteligencija u užem smislu ovim sustavima koje sada preuzimaju ljudske e, dakle zadatke. Međutim, daleko smo od situacije gdje bi općenito e, opća umjetna inteligencija ili ova superinteligencija stupili na scenu. Jedna od budućih kretanja i kada govorimo o ovoj o užem smislu, u širem smislu isto tako e, stručnjaci se razlikuje Većina od stručnjaka očekuje da će ova opća inteligencija neće biti u idućih dva desetljeća još uvijek prisutna oko nas. Međutim, morate isto tako znati da naši stručnjaci koji smatraju da će to biti Google E, direktor za inženjerstvo, zapravo je pomaknuo e, svoje predviđanje singularnosti strojeva do 2029. godine, za koje on smatra da je godina kada će se dogoditi proboj. Kada je riječ o ovim e, superinteligenciju postoji još uvijek mnogo goleritama koje treba integrirati u postojeće integrativne procese kako u vojnoj, tako i u civilnoj uporabi. Mnogi analitičari, tako i ja osobno, očekujemo da će se ovaj m, dakle umjetna inteligencija nastaviti s obzirom na ogromne investicije u intelektualnom i financijskom smislu, velik broj privatnih aktera, te isto tako kojima se priključuju javni akteri i koji će učiniti jedan značajan iskorak u hardwareu, a isto tako ogromna količina podataka big data koja nam stoji sve više i više na raspolaganju. Još je pet ključnih točaka koje želim da e, primite na znanje kada govorimo o umjetnoj inteligenciji o segmentu sigurnosti i obrane. Slično kao i ljudska inteligencija, umjetna inteligencija nije jedna stvar, niti je to jedan entitet, niti jedna specifična sposobnost. E, to je zapravo omogućitelj stvaranja i e, širenja kada je riječ o funkcijama i primjenama i kada je riječ o prepoznavanju zvuka i slike, prepoznavanje, dediciranju, te isto tako rješavanje poteškoća, a isto tako kad se povezuje sa fizičkim objektima, to može biti i zapravo sam izvršni program koji će izvršavati određene strukture. Ove aplikacije se mogu koristiti i za dobro i za loše u kontekstu, dakle, sigurnosti i obrane. Umjetna inteligencija i aplikacije mogu stvoriti e, sustave ranog upozoranja kada je riječ o potencijalnim konfliktima, isto tako može onima koji donose odluku dati mogućnost da li da se ide u stupanj prevencije ili u akciju, može se identificirati, deradikalizirati osobe koje imaju ekstremističke nadjeje koje Google učinio sa svojim Jigsaw projektom, a isto tako i spašavati živote kako bi se e, mogla uspostaviti brža dijagnoza u medicinskom smislu, a jednako tako neki mogu u prvom mahu vidjeti da sve ono što je različito od autonomnih e, sustava naoružanja, e, same aplikacije e, kibernetičku sigurnost u nekim segmentima kada bi ljudska komponenta trebala mjeseci da analizira neke podatke. Aplikacije mogu se koristiti kao na ofenzivan, dakle da se isto tako pronađu ove ranjivosti. Aplikacije mogu akterima omogućiti defenzivno i ofenzivno djelovanje sa većim stupnjem automatizacije i autonomnosti. Neki konflikti čak e, mogu e, dati potpunu autonomiju u ovih ofenzivnih sustava tako da se ljudska komponenta u cijelosti isključuje ovog djelokruga. Aplikacije umjetne inteligencije mogu biti kritične kad je reč o vojnim organizacijama koje mogu orijentirati isto tako brže djelovati nego što je to bilo do sada. Kao rezultat eh, toga postojeći sadašnje generacije eh, kapaciteta mogu izgubiti na svojem značaju. Integracija aplikacije umjetne inteligencije može se isto tako eh, smanjiti neizvjesnost isto tako i smanjiti stupanj predvidivosti a što isto tako znači i deeskalaciju u nekim konfliktima. Činjenica jest eh, da s obzirom da aplikacije mogu koristiti u dobro i u lošu svrhu, moramo umjetnoj inteligenciji pristupiti vrlo oprezno. Moramo razlikovati između različitih korisnika i namjena i aplikacija i pri imati na umu uvijek i njihovu uporabnu vrijednost. Ove funkcije se provode kroz algoritme koji su bazirani na softveru, a ne, ali gotovo sve, e, softver je zapravo dualne prirode, što drugim riječima znači da se može koristiti i u vojne i u civilne svrhe. Kao što isto tako znate, softver je zapravo eminentan, možete ga eskalirati, to znači da se mogu kopirati kodne linije, možete ovaj softver koristiti u nekim sličnim sustavima na istovjetan način. I kada imate umjetnu inteligenciju aplikaciju, možete ju usporediti sa e, jednostavnim i jeftinim načinom korištenja u drugim paralelnim sustavima. A kada to usporedite sa tradicionalnim e, vojnim naoružanjem, to je daleko jeftinije nego do sada. Međutim, platforma kao takva košta. S obzirom da ove aplikacije su zaista moguće ih eskalirati, postoje isto tako implikacije kako će i proizvodnja, isporuka i korištenje široko e, dakle, samih aplikacija, kako ih možemo zapravo uopće kontrolirati. U nuklearnoj domeni, znači e, atomsko naoružanje, treba cjelokupnu infrastrukturu kako bi se iskoristila i dakle testiranje, isto tako i e, dakle osuvremenjujemo urana i pohranjivanje urana, a međutim u umjetnoj inteligenciji nije potrebna ova cijela fizička infrastruktura, a sve to skupa je pojačano sa činjenicom da s obzirom da se neće biti pod izravnom kontrolom države niti voljnost da se surađuje sa državom kako onda zapravo ovo kontrolirati to je zaista dio ovog drugog dijela našeg jutrošnjeg e, sesije našeg drugog panela što se tiče razvoja umjetne inteligencije, dogodit će se u užem smislu razvoja umjetne inteligencije, a neki e, događaje će se e, zbivati u dalekoj budućnosti. Međutim, u sljedećem desetljeću e, velik broj aplikacija umjetne inteligencije će biti važne za obrambene organizacije i svakako će imati svoj utjecati na koji način operira i na koji način zapravo vode borbu. Multifacetizam, dakle isto tako skaliranje koje smo spomenuli, to nije nužno jednostavno moguće kontrolirati, međutim u dugoročnom smislu imat će i isto tako i u kratkoročnom smislu imati svoje e, dakle značajne utjecaje, a isto tako ovi utjecaj će biti značajni. Što se tiče sigurnosti obrane, umjetna inteligencija nije E, ni na koji način izgubljena iz vida u vojnim krugovima, što znači da vojne snage koje su vodeće u svijeku, Sjedinjene države, Rusija i Kina, učine sve da iskoriste potencijale ovih e, dakle učinaka umjetne inteligencije. Ove tri definicije i tri razine dakle su u srži samih e, obrambenih odjela, a u njih se investira u trenutku milijarde dolara. Nemamo dovoljno vremena da uđemo u pojedine specifičnosti i detalje. Međutim, samo da ilustriramo ovu opću sliku koju sam oslikao 2014. godine e, offset strategija SAD-a koja je imala za cilj da se E, vojni, e, vojni sektor uključi u značajne korake kako su strojevi za dubinsko učenje, te isto tako, isto tako i zajedničko učenje, te isto tako u razvoju semi-autonomnog oružja. Kao dio jednog dugoročnijeg pristupa, ovo ljeto Pentagon je e, ustanovio sustav, odnosno centar za umjetnu inteligenciju koja će dobiti nekoliko milijardi eura ovih dana e, sama agencija za istraživanje je kazala da ima 2 milijarde za e, inovacije u području umjetne inteligencije koje će se događati u budućnosti. Strategija Sjedinih američkih država zaista je uvjerenja da će e, utjecati na vojnu industriju, ali isto tako dakle sve ono što je vezano uz umjetnu inteligenciju, sigurnost i obranu u tom kontekstu. Za Kinu imamo i sličnu sliku prošle godine. E, Kina je žela postati vodeća umjetne inteligencije do 2030. godine. E, vojne snage Kine žele se isto tako promijeniti svoju strukturu, te isto tako znamo iz 90. godina da ovaj inteligentni pristup ratovanje bude usvojen. Kina je e, stvorila jedan e, neljudski sustav koji je isto tako ekspertna skupina koja u svakom slučaju se bavi ovom tematikom. Ustrojen je jedan dakle, sustav koji omogućuje da se i civilne eh, i istraživanje i razvoj civilnom sektoru upravo pospješi kroz ovo. Rusija je također predana, kad je riječ o stvaranju eh, umjetne inteligencije, Vladimir Putin citiram da tko god postane rukovodeća snaga u ovom segmentu postaće i rukovodeća snaga u svijetu. RAS je stvorila fondaciju za istraživanje kako bi stvorili eh, i zatvorili ovaj sraz između nedostataka i svih onih informacija, a isto tako i u stvaranju autonomnog oružja koje s druge strane i ambiciozno ima za cilj da 30% kompletne vojne opreme do 2025. godine bude opskrbljena ovim modernim sustavima. Rusi se karakterizira kao eh, vodećom na autonomnim i poluautonomnim područjima, međutim, dakle, ova čitava strana eh, isto tako premještena je u grad Udalop Aplikacije umjetne inteligencije koje se razvijaju e, obuhvaćaju i sustave za rano upozorenje, isto tako prikupljena informacija i obavijesti, te isto tako analiza samih ratnih djelovanja, e, medicinski dijagnozi, e, prevođenje u realnom vremenu, kibernetičke operacije, dakle bespilotne letjelice, a isto tako i čitav niz malih autonomnih vozila. Sve ovo Isto tako umjetna inteligencija koja se može izražavati zajedno sa ljudskim ljudima kako bi stvorila povjerenje između stroja i ljudi. Dozvolite da se e, osvrnem na implikacije. Koje su to implikacije? Ključno pitanje tiče se upravo pitanja kako umjetna inteligencija će utjecati na globalnu sigurnost vrlo ranoj fazi i međutim sami utjecaj bit će zaista značajni. Dozvolite da nekoliko njih naglasim, kako negativnih, tako i pozitivnih. Na pozitivnoj strani imat ćemo e, preciznije e, targetiranje i samih, e, paradoksno je rečeno, humanih odluka. Također moram kazati da ćemo imati manje ljudskih žrtava s obzirom na odluke, te isto tako E, s obzirom da uniformirano osoblje neće biti podloženo utjecajima. Što se tiče medicinskog tretmana, e, imat ćemo daleko manje e, dakle, liječenih slučaja, a isto tako to otvara mogućnost da se sustav ranog upozoravanja svede i na brzo reagiranje, jer će upravo u konfliktima omogućiti i fazu deeskaliranja. A isto tako će se omogućiti deeskalacije u strateškim procesima odlučivanja, jer umjetna inteligencija će dati različite te mogućnosti i prilike da se da se u kriznim odlukama, da se u kriznim vremenima donesu ispravne odluke. Što se tiče negativne strane, postoje čitav niz negativnih implikacije, prije svega uključivanje umjetne inteligencije u postojeće portfelje e, vojne e, opreme, a isto tako povećavanje tradicionalnih sustava koji će postati suvišni politički trošak e, ulaska u rat e, bit će niži ako se ne šalju ljudi. E, time se zapravo uvijek uklanja jedna bitna prepreka ulaska u rat. Implikacije kad je riječ o vojnim platformama te isto tako kada se izgubi kontrola u nekim okruženjima, a što se događa upravo u financijskom tržištu kod visokofrekventnog trgovanja. Sve to skupa može dovesti do takve jedne frekvencije da sami ljudi ne mogu pratiti razvoj događaja, prije svega ako neki akteri u konfliktu žele ukloniti ljudsku komponentu, humanu komponentu i to prepustiti e, aplikacijama za umjetnu inteligenciju. To će dovesti do otpora i do dileme da li da se e, ljudska komponenta zadrži ili da se na neki način isključe iz e, snopa, slopa odlučivanja. Ratovi koji će se voditi između umjetne inteligencije promijenit će karakter ratovanja i to drastično, što će dovesti do nove ere u ljudskoj povijesti, gdje će strojevi se boriti jedni protiv drugih. Štovane dame i gospode, e, to je science fiction za danas, međutim scenarij će zaista oslikati sve ono što će kao etična i zapravo pitanja zakonodavstva znati i isto tako u strateškom smislu, a koje su povezane sa novim razvojem novih tehnologija. Zbog toga, eto, hvala vam što o tome danas možemo prozboriti i hvala vam i uskoro ćemo imati raspravu na kojoj se jako zahvaljujem i veselim. Hvala vam e, lijepo na ovom e, detaljnom pregledu trenutne situacije i potencijalnog daljnjeg e, razvoja situacije u području obrane kada je riječ o umjetnoj inteligenciji. Sada vam želim predstaviti našu sljedeću govornicu Wendy Anderson koja je viši istraživač u Centru za novoameričku sigurnost. Hvala. Nadam se da me dobro čujete. Kao prvo želim zahvaliti gospođi Moody što moderira ovim uvaženim skupom. Zahvaljujem također i gospođi Fotigi. Znam da nije danas ovdje, ali nadam se da ćemo se moći susreti. I općenito želim zahvaliti pod odboru za sigurnost i obranu. Ne mogu zamisliti bolju i snažniju temu u ovome trenutku imajući u vidu da svi imamo dugačak popis važnih tema, ovisno o tome iz koje zemlje dolazimo. Dakle, želim e, samo zahvaliti svim prisutnim članovima pododbora, dame i gospodo. Želim vam samo ukratko objasniti kontekst ja osobno nisam nikakav predvodnik u području umjetne inteligencije. To je područje koje me zanima. Bavim se inovacijama, tehnološkim inovacijama u obrani dugi niz godina, ali na samom početku želim reći ono što nisam. Ne bavim se time od svoje šeste godine, odnosno od 70. godina u SAD-u. Ja sam e, izvršna ravnateljica u jednoj kompaniji. Naime, moj e, izvršni ravnatelj u mojoj kompaniji je takva osoba. Ja sam osoba iz prakse koja se bavi umjetnom inteligencijom iz prakse. Drugim riječima, ja se bavim, odnosno vodim e, obrambene aspekte u mojoj kompaniji i kontaktiram sa drugim obrambenim kompanijama. Mi pokušamo vidjeti kako primijeniti umjetnu inteligenciju u obrambenom i sigurnosnom prostoru. Inače sam bila šefica kabineta bivšeg američkog ministra obrane i dakle bila sam uz dakle Ash Cartera i bila sam uz bok osobe koja je bila ne samo istaknuta osoba u Američkom ministarstvu obrane, nego isto tako inovativna osoba iz prakse koja je vodila i e, komercijalne aspekte e, u SAD-u u obrambenom sektoru. Dakle, htjela sam samo objasniti kontekst e, odnosno pozadina svojih komentara. Na samom početku htjela bih reći da kroz dugačku povijest, a neću točno navesti od kojeg povijesnog trenutka krećem, bilo je doista nekoliko ključnih promjena u načinu vođenja ratnih operacija. Kao prvo, tu je bilo e, prvo korištenje konja, zatim kombinacija zračnih napada i instantne e, radioveze u provedbi Blitzkriga u drugom svjetskom ratu, zatim e, pojava nuklearnog oružja kojeg bih također stavila na popis i tehnološki razvoj i to iz različitih područja, ne samo iz obrane. Dakle, to su upravo ti elementi koji dovode do takvih seizmičkih e, promjena i mislim da se sada nalazimo na e, početku jedne takve nove ere. Znam da se vaš pododbor e, bavi tim relevantnim pitanjima, međutim imam jedno pitanje za vas kako želite da izgleda vaš svijet u budućnosti. Mi u SAD-u, i kada kažem mi, tu podrazumijevam više stvari, ali ne ovu sadašnju administraciju u SAD-u, mi, e, bivši kreatori politika, naime ja sam bila u Obaminoj administraciji, pokušavamo analizirati to relevantno pitanje. Ja to gledam iz perspektive think tanka, ali i privatne industrije i moram priznati da mi to sada izgleda drugačije nego kada sam bila u izvršnoj vlasti pa čak i u američkom kongresu. Znam da ste vjerojatno o tome već razmišljali, no evo, htjela bih postaviti to pitanje i želim vas ohrabriti da budete kreativni u pokušaju da se da odgovor na to pitanje koju ulogu za Europsku uniju vidite u toj budućnosti? Dakle, ne govorim samo o zemlji koju predstavljate kao zastupnici, nego o Europskoj uniji u cjelini. Kako želite da izgleda buduća uloga Europske unije? Mislim da tu ima niz odgovora, postoji niz izazovnih odgovora u ovome trenutku, no zapravo bi me zanimalo sljedeće. E, ja bih vam mogla iznijeti neka svoja zapažanja, komentare, pa čak i preporuke ako se ako nemate ništa protiv. Znam da nije uvijek ugodno kad vam e, netko iz SAD-a dođe i nudi zapažanje o tome što bi trebalo učiniti. No dolazim u istinu u svojstvu partnera i saveznika i našeg e, zajedničkog e, intelektualnog partnerstva i pristupa rješavanju problema. Htjela bih e, zapravo prihvatiti e, Tomovu vrlo dobru definiciju inteligencije. Mislim da je on na sofisticiran način objasnio koliko su široki ovi pojmovi. Tako da znamo o čemu govorimo kada se koristimo e, pojmovima koji su složeni poput umjetne inteligencije. Mislim da je on analitički izdvojio E, dakle usku inteligenciju od opće e, umjetne inteligencije. Tako da ću se osloniti na njegove definicije, prihvatit ću ih i kažem samo da e, se slažem s njegovom terminologijom i njome ću se koristiti i u svojim komentarima. Svi znamo da umjetna inteligencija nije nova pojava. Za nekoga tko tek sada počinje progovarati o umjetnoj inteligenciji. To može tako izgledati. Znamo koliko je Alan Turing doprinjeo umjetnoj inteligenciji. U posljednjih 20, 30 do 40 godina znamo što se događalo u Europi, ali isto tako i u SAD-u. Tako da umjetna inteligencija nije nešto novo. E, dakle vozila kojima se upravlja na daljinu se ne kvalificiraju budući da njime upravljaju ljudi u konačnici, međutim postoje projektili koji e, dolaze do, odredišta i već na tom mjestu detoniraju. E, ne da Bože da se lansiraju e, takvi projektili s nuklearnim glavama, poluautomatski sustavi se već koriste na bojišnicama. Ja bih vas mogla sada udaviti sa raznim sustavima koji postoje u američkoj vojsci, posebno u mornarici koja već koristi takve poluautomatizirane sustave, no neću sada ulaziti u tu temu. Ja bih se danas e, u ovome izlaganju htjela usredotočiti na buduće tehnologije, e, na one tehnologije koje uče na radnom mjestu, da to tako formuliram. Bez nekakvih unaprijed e, pripremljenih planova ili detaljnih algoritama za identificiranje meta koje razvijaju vlastite informacije i smjernice za djelovanje na temelju uvjeta na koje naiđu, a koji nisu bili nužno unaprijed predvidivi. Mislim da je to jedan zanimljiv opis onoga što karakterizira ovaj trenutak, ovaj e, seizmički e, preokret. E, možda to malo zvuči melodramatično, ali mislim da je to primjereno za ovu situaciju. Zapravo je vlak napustio postaju kako se mi osjećamo u odnosu na to nije relevantno. Mi smo već ušli, e, ne bih rekla, u utrku naoružanja, ali sigurno postoji jedna e, kompetitivna utrga, utrka e, na svjetskoj razini koja se svodi na to tko će biti brži od drugih u području umjetne inteligencije. Mislim da će umjetna inteligencija biti važna kao geopolitički e, diferencirajući element i zapravo se postavlja pitanje kako definirati srednjoročne i dugoročne ciljeve u području inovacija u obrani i kako brzo krenuti tim putem. To kažem i pomalo sarkastično jer znam da i vaša i naša birokracija već imaju dalekosežnu reputaciju i da stalno moramo tražiti kreativne načine da zaobiđemo tu birokraciju kako bismo e, doista generirali stvarne inovacije posebno u području obrane. Ljudi imaju dobre razloge da se pribojavaju takvog razvoja događaja, no vjerujem da ovaj sofisticirani skup ovdje već dobro poznaje situaciju. Mislim da su takvi strahovi preuranjeni, to ne znači da ih ne trebamo uzeti u obzir i da ne trebamo o tome na inteligentan i kreativan način razmišljati u smislu e, pravnih, e, etičkih, e, moralnih, regulatornih implikacija. Mislim da su to sve stvari koje trebamo uzeti u obzir. Međutim, strahovi u smislu nekakvih robota, ubojica i drugih sličnih fenomena, kao osoba koja radila koja, poznaje Silicon Valley, mislim da mogu reći da e, su to preuranjeni strahovi. Svi mi imamo strahove u životu i mislim da to možemo staviti na dnu popisa. Ako netko želi zagovarati drugačiju perspektivu, da kako e, nemam ništa protiv. Tijekom pitanja i odgovora rado ću odgovoriti na pitanje kako je SAD stoji u ovom segmentu. Ja mislim da mi kasnimo u utrci za umjetnom inteligencijom. Mogu više o tome govoriti. Nisam pesimist, samo realno gledam na naše investicije, na naše talente, na perspektivu, činjenicu da nemamo e, nacionalni plan za razvoj umjetne inteligencije. Dakle, tu postoje brojni parametri e, koje sam uzela u obzir kada sam dala ocjenu da zaostajemo. Mislim da i dalje zaostajemo za Kinom. Ali nešto više ću reći o tome za nekoliko trenutaka. Sada bih se htjela usredotočiti na sva zapažanja i možda preporuke za članove pododbora dok e, vi budete razmišljati o tome kako pristupiti rješavanju ovog problema. Kao što sam već e, objasnila za SAD, ali mislim da to vrijedi i za Europu, e, vi se borite sa, sa implikacijama umjetne inteligencije u civilnom i vojnom sektoru. U posljednje vrijeme sam imala možda nekakvih 30 različitih razgovora na tu temu i primijetila sam da NATO-vi e, politički i vojni čelnici, ali i političari poput vas e, razgovaraju o utjecaju umjetne inteligencije na sam e, NATO savez na njegove vojne kapacitete, ali isto tako općenitije na utjecaj umjetne inteligencije na druge dijelove gospodarstva. I čini mi se da se ta rasprava zapravo svodi na dvije stvari. Kao prvo, e, čelnici Europske unije zaduženi za obranu, barem oni s kojima sam ja kontaktirala, ne vide problema u tome da se umjetna inteligencija koristi za smanjivanje troškova ili poboljšanje zadovoljstva kupaca. Mislim da to sigurno vrijedi i za druge instrumente za donošenje odluka. Sada je 9.50, još jednu minutu ako se slažete. U redu, nema problema. Mislim da umjetna inteligencija znači različite stvari za različite ljude. Neki su to opisali kao korištenje tajnih podataka e, za neke tajne svrhe, ovisno o tome s kim razgovarate. Nisu sve vlade e, zemalja koje sudjeluju u NATO savezu na istoj liniji. Znamo kakav je stav Emanuela Macrona, možemo o tome razgovarati dok budemo odgovarali na pitanja. No, bilo mi je zanimljivo kada je rekao da na Francusku treba gledati kao na startup. Mislim da je to vrlo zanimljiva izjava, posebno iz Francuske i to od jednog čelnika jedne zemlje zapadne Europe. Je li to moguće ili ne, nema veze, ne moramo sad o tome razgovarati, no to mi se učinilo kao vrlo zanimljiv način formulacije e, te ideje. E, gospođo Mudi, na kraju želim samo spomenuti još šest važnih aspekata o kojima treba razmisliti, neću ulaziti u detalje, što evropske države mogu poduzeti kako bi više sudjelovale u umjetnoj inteligenciji, kako saveznici NATO-a mogu iz, e, izbjeći proširivanje operativnih razlika između SAD-a i drugih država članica NATO saveza kao prvo, ne govorim to pokroviteljski, ali mislim da ne treba čekati. Vlak je napustio postaju i sada je trenutak da se pozabavimo s teškim pitanjima. Zatim, umjetna inteligencija ne svodi se na kupnju Amerike. Mislim da to e, na kupnju američkih e, proizvoda. Dakle, to nije samo američka marketinška metoda za prodaju proizvida. Zatim potreban je e, jedan e, opći državni pristup za umjetnu inteligenciju. Četvrto, možete me slobodno ispraviti, ali e, bilo bi dakle moglo bi postojati sklonost zaštite jedne novonastajuće industrije umjetne inteligencije u Europi. E, međutim, ne želimo Europu kao tvrđavu i što se tiče te otvorenosti prema konkurenciji, mislim da je to od ključne važnosti. Zatim peto, Europska unija i NATO savez su vjerojatno dva e, ključna elementa za rješavanje e, pitanja kako pristupiti umjetnoj inteligenciji ovdje u Europi. I e, na kraju oblikovanje pravila. Vi imate e, utjeca, možete to učiniti, ovaj skup ovdje svjedoči tome. I rekla bih samo da ne možemo samo čekati i očekivati da će se čuti naše razloge za zabrinutost. Ako želimo rezultate moramo e, sudjelovati od samoga početka u kreiranju pravila ne samo za naše pojedine zemlje i našu sigurnost nego i u svrhu postizanja kolektivne sigurnosti. Hvala. Hvala lijepo I hvala vam na ovom e, važnom izazovu koji ste nam zadali. Dakle, moramo promisliti o tome kakva je naša uloga u budućnosti. Zahvaljujem obama govornicima na vrlo informativnim izlaganjima. A sada e, imamo priliku otvoriti raspravu. Gospođa Valero, izvolite. Hvala lijepo. Ako sam bila zabrinuta prije dolaska na ovaj sastanak, sada nisam ništa manje zabrinuta. Posebice kad kažete da bismo trebali razmišljati o vlastitoj ulozi. Ja mislim da mi ovdje u parlamentu već e, dugo razmišljamo o našoj ulozi i tražili smo međunarodnu zabranu autonomnih e, usmrćujućih oružja. I nedavno smo usvojili i rezoluciju u kojoj je 566 zastupnika E, izjavilo da, budući da vrijeme brzo teče, želimo da komisija i vijeće usvoje jedno stajalište. Naime, želimo li e, doći pred UN e, s nekom idejom o tome što napraviti i kakva je naša pozicija i mi imamo svoj stav, mislim da bi onda Europa morala raditi na zabrani ovakvih oružja. Mislim da ne možemo samo reći to će tek doći za e, više desetljeća. Mi moramo razmišljati stotinu godina unaprijed. Ne možemo se ograničiti samo na ovo desetljeće ili sljedeća dva. Pitam se, ima li uopće mogućnosti da se ovo zaustavi? ako ne uspijemo dovesti do međunarodne zabrane, je li to uopće moguće zaustaviti? Slušajući vas, gospođo Anderson, e, utrka u naoružanju e, i dalje traje, mi smo e, iza nekih aktera, moramo više raditi, moramo se udružiti sa Europom. Je li moguće uopće taj proces zaustaviti? Mene to doista, doista brine. Možda je to važnije pitanje za sljedeći panel kada se govori o donošenju odluka. Meni je sad bitno jer moram ići na drugi sastanak. Međutim, pitanje odgovornosti je otvoreno. Tko preuzima odgovornost? Koga ćemo optužiti kada nešto e, pođe po zlu? Ili ako ovakvi e, oružani sustavi završe u krivim rukama i to se može dogoditi, toga smo svi svjesni. Čak i ako smo e, sada u demokracijama, imamo sustav koji bi trebao e, funkcionirati, nemamo pojma kakve vrste vlada ćemo imati kasnije i da li će te vlade željeti nešto promijeniti ili e, ponovno programirati ovakve sustave. Doista, doista me jako, jako e, brine ova situacija, a nakon vašeg izlaganja sam još zabrinutija. Ako mogu, ja bih se dotakla jedne druge teme. Isto tako bih se dotaknuo i nadovezao na ovo što su prethodnici rekli. Ja doista mislim da se ovaj proces ne može zaustaviti. Ne može se zaustaviti, međutim, želio bih e, otvoriti jednu drugu temu. Pogledajmo što se dogodilo u prošlosti u tehnološkoj utrci. E, s jedne strane, e, vojska je razvijala vrlo suvremene aplikacije e, u smislu tehnologije GPS, računalnih tehnologija i tako dalje. Vojska je uvijek prednjačila. A nadalje, takva rješenja i takve aplikacije su polako dolazile u civilno područje. Danas imamo sasvim novu situaciju, pa vam postavljam sljedeće pitanje razgovaramo o istraživanju u području umjetne inteligencije, međutim, ono se provodi na različitim mjestima. Dakle, možemo li koristiti e, rezultate tih istraživanja ko istodobno i u vojnom i u civilnom području? Je li takva situacija? Dakle, to je prvo. E, drugo, kad imamo strogo vojno istraživanje, koje je e, specifično za vojsku i e, nema upliva na e, civilno područje, odnosno nema dodira s civilnim područjem, to je potpuno jasno. Međutim, mogućnost spajanja rezultata u pogledu istraživanja dvojne uporabe, dvojne namjene je nama važno budući da moramo kasnije kontrolirati to područje i nadzirati ga. Eh, hvala vam lijepo. Eh, ja sam u New Yorkeru eh, nedavno, u Svibnju, pročitao jedan članak koji je postavio sljedeće pitanje. Koliko bismo se jako trebali bojati umjetne inteligencije? Članak je napisao jedan gospodin po imenu Ted Friend, koji je vrlo, gotovo moj imenjak, ali evo tu svaka usporedba završava. Imam odnosno nemam pojma o čemu je on pisao. No, ja bih sada kratko citirao jedan njegov odlomak. Točno kako i kada će nas naša radoznalost ubiti. E, sigurno ste radoznali. Inženjeri i znanstvenici tvrde da jednom kad izgradimo umjetnu inteligenciju doći će propast svijeta. Elon Musk e, je još jednom pozvao demona u obliku jednog besmrtnog diktatora od kojega nikada ne možemo pobjeći. Stephen Hawking je izjavio da AGI dovodi do kraja ljudskog, do kraja čovečanstva. I na kraju postavlja najvažnije pitanje koje želim ponoviti. Hoćemo hoće li ta se to prikrasti poput jedne mačke na temelju inkrementalnih napredaka u području umjetne inteligencije ili će to biti kao dolazak Godzile koji e, na neki, e, u nekom dosad neviđenom algoritmu e, bude inkarniran u nekakvom despotskom robotu koji vlada svime. Ja sam zaista radoznao vidjeti kako će to doći u naš život. Hvala vam. Hvala vam kolege. Evo, e, ovo je bilo zadnje pitanje u ovome krugu, pa bih sada zamolila gospođu Anderson da prva odgovori, a e, nakon toga možemo dati riječ timu. E, najprije bih odgovorila vama. cijenim iskrenost i strast odnosno strastveno e, formuliranje vaših e, pitanja. Imamo možda različita polazišta. Zbog naših različitih e, povijesti i tako dalje. Ali ja ću vam dati svoje mišljenje. Neću reći da je to istina, već je to samo moje mišljenje E, formulirano na temelju mog iskustva u nacionalnoj sigurnosti i Ministarstvu obrane u SAD-u. E, mislim da zabrane ne funkcioniraju. U tom pogledu ja sam realist. E, voljela bih da to funkcionira. Voljela bih da živimo u svijetu u kojemu nema nuklearnog oružja. Želim mnogo toga. Željela bih da mogu reći stvari bi trebale biti ovakve kakve vi kažete. Jer ću ostatak života posvetiti ostvarivanju toma. Ja naprosto ne vjerujem u e, tu riječ trebalo bi e, e, temeljem svoga iskustva i svoje biografije. Mislim da zabrane nemaju smisla jer ne funkcioniraju. Ukoliko možete kao analogiju upotrijebiti sporazum o neširenju naoružanja, mnoge zemlje su ga potpisale, E, međutim, e, taj sporazum nije spriječio Sjevernu Koreju da izgradi svoj nuklearni arsenal. Mi imamo svoj nuklearni arsenal koji možemo koristiti kao sredstvo od odvraćanja. E, ja sam možda rijetka Amerikanka koja ne misli da mora biti u pravu. Naprosto, moj, moj stav je da sredstvo odračanja u području umjetne inteligencije i takve disruptivnih tehnologija moram ponovno ustvrditi da je u tom smislu već vlak otišao iz postaje. To doista vjerujem. E, odgovorila bih e, gospodinu Freundu e, vezano za Ilona Maska koji je rekao da je umjetna inteligencija slična pozivanju vraga. Eh, ja se ne slažem s time. Mislim da sama tehnologija po sebi eh, je neutralna. Mislim da nije nužno niti dobra, niti zla. Međutim, ljudi su ti koji takvom čine. U rukama odgovorne osobe ona može povećati ljudske kapacitete eh, da dostignu dosad neviđene potencijale. Bez obzira radi se o postmodernističkoj eri u kojoj mi sada živimo, uvijek se vraćamo na određenu kreativnost i mogućnost maštanja da se otvore, osmisle i otvore ovakve tehnologije. Ja ne vjerujem nužno da će stvari uvijek dobro završiti, ali mislim da mi u Zapadnoj Europi i Sjevernoj Americi pokazujemo da stvari mogu ići dobro. Tehnologija po meni je sama po sebi neutralna. Mislim da može biti pozitivna i može biti mnogo toga e, povezana s različitim zabrinutostima e, i okljevanjima koje ste vi spomenuli. Mislim da nju naprosto nije moguće e, zaustaviti. Svi propisi, sve kontrole neće spriječiti razvoj umjetne inteligencije. Sve što trebate raditi je sjediti i meditirati 15 minuta ili razmišljati o tome što kinezi rade. Evo, ja vas potičem da to učinite. To je doista, doista dojemljivo. Govorimo li o investicijama, o velikim postrojenjima u Šanghaju, zatim 100 milijardi koje oni ulažu u to da budu vodeća sila u području umjetne inteligencije. Dakle, postoje mnoge, mnoge e, činjenice koje na to upućuju. Dakle, ja temeljim svoje mišljenje na podacima e, o investicijama u tehnološki razvoj u svijetu danas. Prema Eriku Schmidtu, koji je nedavno e, dao ostavku na svoje mjesto predsjedatelja e, jedne uh, tvrtke. E, sjedila sam zajedno s njim prije dva mjeseca i pitala sam, gospodine Schmidt, ako bi se trebali sada, danas ustvrditi koliko dugo će trajati vrijeme prije nego što Kina premaši SAD u razvoju, on je rekao 4 do 5 godina. S druge strane možda je u krivu. Međutim, prema podacima vidimo da je trend upravo e, usmjeren e, na tu stranu. E, ovakve otvorene iskrene razgovore i diskusije naravno smatram važnim iako oni su ne možemo ih zaključiti moramo posvetiti vrijeme razgovoru o tome kako ćemo stvoriti, razviti i koristiti tehnologiju. To ne znači da ne, ne smijemo razmišljati, da ne bismo trebali razmišljati o ovakvim stvarima, ali ja doista vjerujem da bismo trebali tu ideju zabrane staviti sa strane i početi svoju energiju ulagati u ono što će e, e, izgraditi sigurnu umjetnu inteligenciju i da se usmjerimo na to kako ćemo regulirati na način koji ne guši inovacije, a ujedno jamči sigurnost našim zemljama ovdje u Europi i u SAD-u. Ali doista se slažem e, s vama i cijenim e, vaša pitanja. E, hvala vam lijepo. A evo, sada prelazimo na odgovore i zaključke. Gospođo Valero, vi ste rekli nešto što je vrlo bitno. Ako promotrite e, vojnu povijest, mislim da nikad nije bilo e, prilike u kojoj države nisu iskoristile e, priliku da vojno nadvladaju svojega oponenta ako su to mogle. Na primjer, usvajanje strojnih e, oružja, zatim e, zrakoplova za vojne svrhe, e, podmornica ili tenkova umjesto konja, države su uvijek usvajale takvu tehnologiju kada su bile suočeni s izborom. Dakle, zato jer je to priroda ratovanja. Međutim, To znači da ako mi kao europljani želimo imati svoj utjecaj na to kako će se ova tehnologija razvijati u budućnosti, mislim da najprije moramo znati što se događa. Moramo izgraditi svoje znanje u tom pogledu, ali isto tako moramo biti involvirani da bismo postavili standarde. I mislim da vlade, osobito europske vlade, e, mogu igrati iznimno bitnu ulogu u promicanju naših pravila, promičući standarde i e, pravila u ovom području, a to će biti tema našeg drugog panela. To se jednako tako odnosi i na tehnologiju dvojne namjene koju ste spomenuli. Nije sva tehnologija, tehnologija dvojne namjene. E, naime, u području e, vojske tu se radi o vrlo jednom napučenom okruženju. Morate imati naprosto bolje sustave. No, da biste postavili te standarde i pobrinili se da se oni ne zlorabe, mislim da država mora imati ulogu i mora biti uključena. A kao treće, što se odnosi na ovaj članak iz New Yorkera koji sam i ja pročitao. Da, hoće li to biti jedna inkrementalna promjena ili golema promjena? odjednom. Eh, ja ne bih sada tu eh, spekulirao o tom eh, despotu koji svime vlada, ali bih nas podsjetio na 1990. kada smo imali onu internetsku krizu, da tako kažem, koja je zahvatila veliki broj stanovništva koji su imali pristup internetu. Ja mislim da je 2006. Bill Gates rekao kako očekuje da će e, ICT tehnologije imati daleko veći utjecaj u sljedećih 15 godina nego što su imale u prošlih 15 godina. Ja sam mislio, pa kako je to moguće? To, ne, to se ne poklapa. Svi imamo mail, e, svi kupujemo preko interneta i tako dalje. Ali što se dogodilo između 2006. i 2018. E, pojava YouTube-a, i masivni utjecaj e, društvenih medija na naše ekonomije e, pokazuje sljedeće. Ove inkrementalne promjene nakon nekoliko godina e, dovode do kvalitativnih promjena čak i bez našega znanja. Hvala. Hvala vam lijepo. Ako mislite da ste završili, jednog sam kolegu propustila prošle puta. Gospodine Buhner, izvolite. E, hvala vam. Rekli ste da je svaka nova tehnologija neutralna, a ja mislim da nije. Osobno sam e, nuklearni fizičar e, i ne smatram da je bilo što ovdje neutralno. Ono što možemo napraviti jest procijeniti razinu opasnosti no, naravno, imat ćemo i prednosti, bez sumnje. Ali, nije li naš mandat, naša zadaća pogledati kao što ste vi rekli i razmotriti opasnosti i razbiti ono što spriječava opasnost. Istina je, Kina e, u tom pogledu zaista puno radi. Ali naša reakcija ne smije biti da mi činimo isto, da mi razvijamo isto. Naša reakcija mora biti kako to možemo zaustaviti i kako e, možemo sklopiti jedan zajednički sporazum, ugovor e, o upotrebi ovakve tehnologije diljem svijeta. A e, ovaj ugovor o neširenju oružja bio je, naprosto je zakasnio da smo ga ranije e, sklopili, e, mogli smo izbjeći mnoge probleme. Mislim da smo ovdje u sretnijoj e, u sretnim okolnostima i da imamo možda vremena moramo naravno početi odmah, ali pruža nam se prilika da nešto poduzmemo i da izbjegnemo onaj najgori scenarij. Evo, to je ono što sam vam htio reći. Hvala. Hvala vam lijepo i e, to se ponovno vraća na ove izazove e, razvijanja zakonodavstva na vrijeme u tom regulatornom okviru. Evo, kao e, fizičar znam da ste upoznate s povješću projekta Manhattan te dodatnim razmišljanjima znanstvenika koji su e, sudjelovali u tome projektu, ali isto tako u, s činjenicom da je bilo e, teško ne izmisliti, ne kreirati atomsku bombu i u to vrijeme SSR i SAD su morali e, izmisliti različite kontrole mehanizme temeljem njihovih tehnoloških mogućnosti, a to je naravno tema našeg drugog panela kako bi mogli jedni drugima pratiti e, atomske sposobnosti, kapacitete. Dakle, i temeljem toga zaustaviti utrku u atomskom naoružanju tijekom hladnog rata. Kako možemo razgovarati i misliti o e, tehničkim i tehnološkim rješenjima da se napravi isto u kontekstu umjetne inteligencije. Ali vjerujem da je to zapravo glavna tema našega drugog e, panela. E, baš ste lijepi prijelaz napravili. Hvala vam lijepa, to sam upravo ja htjela učiniti. Hvala lijepo e, na e, vašim doprinosima i nadam se da ćete ostati uza nas do kraja saslušanja. Štovane kolegice i kolege, sada je vrijeme da se osvrnemo u same detalje, u samu srž ove teme o kojoj razgovaramo a isto tako i kako upravljati umjetnom inteligencijom, prije svega kad je riječ o području obrane. U ovom trenutku želila bih e, predati riječ e, gospodinu Dafovu i zamolite ga kao eto voditelju programa e, na Institutu za budućnost polučanstva pri Univerzitetu Izvolite, imate riječi. Hvala lijepa. Hvala isto tako i ovim panelistima koji su do sad e, e, prezentirali svoje prezentacije. Ja bih e, sa svoje strane želio proći dakle, u samu ovu materiju. Umjetna inteligencija je zaista jedan velik fokus interesa u medijima i drugdje. Puno tog interesa zapravo je jedna vrsta nerazumijevanja, isto tako svojevrsnih nejasnoća, međutim sama činjenica da će umjetna inteligencija postati izuzetno važna tehnologija je točno pitanje kako ćemo izgrađivati umjetnu inteligenciju. To će definirati razvoj 21. stoljeća. Potencijalne e, prednosti su ogromne, međutim su isto tako i e, dakle uvjeti upravljanja svima. Ja ću dati jednu drugačiju perspektivu umjetne inteligencije. Ja mislim da je dosta dobro promisliti kao jedno općenitoj tehnologiji za opću upotrebu, kao i što su druge tehnologije koje povezuje tehnologiju, to je elektroenergetski sustav, e, motorno samogrijevanje, ljet i mikroprocesori. Opće tehnologije, dakle, za opću oporebu daju jedan, jedan dodatnu snagu i u području transporta energije, informativnom procesu i tako dalje. Ako to sagledamo, onda vidimo da su to jedne komplementarne komplementarne informacije koje mogu promijeniti i gospodarstvo i društvo i vojstvo. Tehnike za opću uporabu o kojima se razgovarala su zapravo imaju svoju dualnu primjenu i isto tako e, proširuju se kroz čitavo gospodarstvo. Sama ova e, opća uporabna tehnologija e, teško je predvidjeti njene budućnosti. Mislim da umjetna inteligencija to nije, da je to jedna transformativna tehnologija opće uporabe. Ja bih kazao da je to jedna hipoteza dostatnosti. Znanost o umjetnoj inteligenciji, kao što je danas vidimo, nema značajnih eh, napredaka, međutim već je dovoljno da radikalno transformira eh, globalno blagostanje i eh, samu moć u svijetu. To je fundamentalni napredak i kada bi umjetna inteligencija zaustavila se danas, već uvijek vidimo da su to veliki izazovi kada je riječ o mogućim korištenjima postojećih kapaciteta umjetne inteligencije. Izazovi su e, dakle premještanje radne snage, e, povećana neravnopravnost, e, nestanak privatnosti, te isto tako prijenos snage na upravitelje umjetnom inteligencijom, nestabilnost u atomskoj energiji, te isto tako globalno gospodarstvo, a isto tako i ono što mi danas raspravljamo, to je militarizacija i vojna upotreba umjetne inteligencije. Fundamentalni mm, mm, napreci ne stagniraju, dakle e, svake godine imamo značajan napreg, vidimo da je isto tako i meta učenje i transferno učenje, nenadzirano učenje, isto tako i planiranje na bazi e, mašte, te isto tako razvoj različitih segmenta koje se zovu bezmodelni ili simboličke inferencije na snazi. Zato je teško predvidjeti same mogućnosti primjene, te isto tako izazove koje će se dogoditi u idućih 10 do 20 godina. Postavljam se pitanje kada ćemo vidjeti radikalne transformativne mogućnosti ili ono što se kaže zapravo e, dakle, široka primjena umjetne inteligencije. Kratak je razgovor, ne znamo. Bilo ko želi e, to predvidjeti ili ne zna što e, nešto ili ne želi znati ili zna pa neće kazati i upravo zato ono što smo isto tako želi pokazati grafički e, jest isto tako istraje kada smo postavili pitanje istražiteljima u području umjetne inteligencije i kada će umjetna inteligencija doći na snagu. X os je iz 2016. godine, Y os je mogućnost i vjerojatnost da će se ovo dogoditi. Iz ovog prikaza možemo vidjeti ako pogledati i stavimo u sivimo, dakle to je jedan prikaz individualnih odgovora, vidite da imamo nesuglasje. Neki kažu da će to biti za 10 godina, to su ove e, dakle, krivulje koje je snažno i okomito rastu, a neki kažu da će to biti za 100 godina, to su one koje su na x osi a najveći broj se nalazi u sredini. Ova crvena linija je medijan ako uzmete prosjek i ako dobijete ponderiranu statistiku koja kaže da kažemo ne znamo kada, ali nemoguće je isključiti da se to dogodi idućih 10 godina. Za sto godina možda još e, uvijek nismo došli do toga. Stoga postoje različite osnove za e, upravo stvaranje ovakvih mišljenja. Postoje nekoliko karakteristika umjetne inteligencije koje stvaraju izazove za upravljanje. Dakle, teško je predvidjeti ove brze promjene. Ona je tehnologija opće upotrebe, što ga je moguće prilagoditi. A što se tiče, izuzetno je teško predvidjeti sam socijalni utjecaj koji će to imati što se tiče odgovornosti stvaratelja umjetne inteligencije. Ne samo da će se koristiti u različitim regijama i u različitim društvima, već u globalno kao takvu u tom razlogu čini se da je upravljanje vezano uz pitanje umjetne inteligencije također nešto na što moramo jako dobro osvrnuti našu pozornosti. Najveće teškoće, a kad je riječ o izazovima umjetne inteligencije, da se e, može isto tako kao što je e, rečeno, biti u jednoj svojevrsnoj utakmici između, dakle, e, s jedne strane performancija, s druge strane sigurnosti. Postoji e, velika, mm, isto tako opasna borba jer nije jasno koji su rizici za toga. Ja ću razlikova između različitih dinamičkih razvoja same inteligencije, a koje smo govorili o njima kao dakle napredak i rat umjetnih inteligencija. Svi oni koji su uključeni u ovu utakmicu i koji su isto tako u onom segmentu odabira kadrova, a i svi oni koji govore o tome e, da je izuzetno skupo e, rekrutirati same djelatnike iz Silikonske doline. To nije ovaj dio, to je jedan dio zdrave gospodarstva jer je tu riječ o zapravo konkurentnosti između pojedinih aktera na tržištu. To nije nešto što uopće trebamo koristiti kao meta snagu i to zapravo je korisno za društvo. Druga dinamika dinamika koja se razvije je nestrateška međunarodno gospodarsko e, okruženje i konkurencija tu je metafora zaista primjenjuje Dakle, gospodarsko e, natjecanje nije vojno natjecanje. Gospodarsko natjecanje je neto korisno, a dok e, oružje nije. E, politike će zahtijevati strategijama, dakle, isto tako investicije poput obrazovanja, infrastrukture, te isto tako razvijanje zdravih tržišta i okruženja za umjetnu inteligenciju. Također možemo strateški e, vidjeti ovu gospodarsku konkurenciju ukoliko umjetna inteligencija generira i preuzme sve industrije, globalno oligopole ili ukoliko postaje e, vodeći na tržištu, a time povećava samo i nacionalnu snagu. Ova industrijska utrka je jedna od opasnosti jer e, će biti izuzetno teško pratiti jer je dio cijele nacije i ne možemo ni na koji način otrgnuti o kontroli kod samog naoružavanja. I to je strateški industrijska umjetna inteligencija koja je ušla u ovu utrku. Dakle, autonomno oružje ili šire rečeno i samo e, uključivanje u e, vojne opskrbe. To je isto tako teško kontrolirati jer e, to je nešto što je zapravo ključni segment u definiranju utrke za umjetnom inteligencijom. Rizici koje smo spomenuli strateški su naravi, mogu dovesti do e, dakle nestanka resursa i sa jedne i druge strane svijete koje bi se mogli koristiti upravo u usmjeravanju samih resursa. To je riječ o naoružavanju e, strateškim oružjem, e, atomskim oružjem i konvencionalnim oružjem. Dakle, gubitak nacionalnih prednosti može dovesti do militarizacije i samog osiguranja industrije umjetne inteligencije, s obzirom da je riječ o, o dakle, tehnologiji opće upotrebe, umjetna inteligencija će imati utjecaj na ukupno globalno gospodarstvo, te bi se na taj način mogao e, podrivati i liberalni gospodarski pristup, a koji je zasnovan na otvorenoj znanosti i trgovini. Što se tiče isto tako i e, sraza između Sjedinjene američke države i Kine u gospodarskom planu, znači bi da je zatvaranje e, u Sjedinjenih američkih država i njihovog tržišta i kineskog tržišta, a što ni na koji način doprinijeti svjetskoj ekonomiji. Ako li se ova e, visoka tehnološka e, utrka nastavi, ona može biti i isto tako hrana za nove e, razmirice, a isto tako i širenje straha može isto tako imati i međunarodni pristup jednotnoj inteligencije koja može biti opće dobro. Vidimo da se to već danas događa. Možda najvažnije u ovoj utrci e, može svijet suočiti sa katastrofalnom opasnošću, e, te isto tako da se time zapravo smanjuje pritisak na sigurnost, a isto tako i u dugoročnom, isto tako i e, dakle pouzdanosti samog sustava. Hipotetski primjer je, zamislite budućnost gdje agenti umjetne inteligencije zapravo stvaraju jedan obrambeni zid oko mreža nekoliko sati prije nego što će poduzeti neke e, glavne i sudbonosne akcije. Ovo kritične utjecaj je isto tako da i sam kibernetički sustav umjetne inteligencije može imati autonomni odgovor i tako ćemo se izložiti na rizikum e, dakle jednog flash rata, e, eskalacija koja je nepredvidiva i koja se odvija na najvišoj razini, a što se može dogoditi i, vidjeti u ovim visokofrekventnim trgovanju na burzi. Eksponirajući se ovakvom e, riziku, što to znači? I moramo se sjetiti da tijekom hladnog rata Sjedine američke države i Sovjetski savezi su imali zapravo e, imali onemogućene dakle, lažne alarme, a kad je riječ o upotrebi e, raketa za dakle, meteorologiju, te isto tako i nekih drugih segmenata, kad je riječ o dakle, upraviteljskom centru NORAD. Zbog čega je još e, opasna ova utrka? Postoje neki postepeni rizik koji mogu biti još e, daleko e, značajniji od onih koje sam spomenuo, a to je erozija samih vrijednosti koje zbog nekih dobitnih kombinacija želimo naprosto izbrisati. Nacije bi mogle neke usvojene vrijednosti u privatnosti i ravnopravnosti u strateškim industrijama umjetne inteligencije zapostaviti i tako postati globalni lideri u području umjetne inteligencije. Koje su naše zabrinutosti? Evo to je e, taj segment što možemo učiniti. će jako teško suočiti se s njima, ali postoje neki koraci koje možemo poduzeti. Možemo uvesti nove norme i politike na objektivnoj razini, a to je zapravo posvećujući se konkretnim segmentima kroz norme, inicijative, politike, kroz transparentnost, fairness, privatnost i autonomno oružje. Stvarajući ovakve e, uvjete neće biti dovoljno, ostajemo i dalje, e, dakle potpuno neizvjeni kad je reč o karakteru problema i bit će izuzetno teško postići konsenzus oko ovih objektivnih rješenja. Objektivna rješenja neće biti dovoljna kako bi se usmjerili na stvarne rizike koje sam spomenuo malo čas. Kratko ću kazati da s obzirom na primjedbe e, ranijih panelista, a kada je riječ o kontroli autonomnog naoružanja, to je nešto što svakako moramo e, razmatrati, ali to će biti veliki izazov kao što nam i povijest pokazala. Samo fenomeni koji se teško kontroliraju i koji uključuju i isto tako sukladnost koju treba provjeriti, te isto tako koji su isto tako onemogućene, a koje će biti zapravo uzajamno od benefita za sve nas. Što želimo izbjeći? One domene gdje tehnologije se razvijaju u velikoj brzini, prije svega onih koje nisu samo u vojnom interesu, već i gospodarskom interesu u istraživanju i razvoju. A kada se karakter ovih rizika mijenja, onda dualna primjena tehnologija teško će biti isto tako e, mogućnosti kontrolirati. Ove poteškoće moramo jasno sagledati i moramo isto tako vidjeti sve ono što je moguće učiniti kako bismo došli do kreativnih rješenja. Jedna od obećavajućih okolnosti jeste da je mnogo toga moguće, kao što ću kazati, e, izuzetno imaginativna, ali i moguće e, rješenja. Moguće je recimo da možemo izgraditi svijete gdje velik broj hardvera koje se koristi ima e, same, zapravo same e, segmente koji su otporni na bilo kakve utjecaje. Da budem još konkretniji, još malo više maštam, ako stvaramo autonomno oružje koje se isto tako zasnivaju na u koje zapravo isto tako upravo bila u obrambenoj koordinirana, to znači da ćemo se riješiti ovih sigurnosnih dilema gdje jedna investicija jedne nacije neće obeshrabiti ili ustrašiti jednu drugu naciju. Dakle, radeći na ovim izuzetno važnim segmentima, isto tako na ovim rješenjima koje su povezane s rizicima, moramo vidjeti stratešku razinu e, rješenja. To možemo nazvati kooperativnom metanormom ili isto tako kako kanalizirati ovu utrku umjetne inteligencije. Perspektiva je sljedeća. U slučaju neupravljanja ovim e, stvaranju dobiti ova utrka može ukinuti sam sigurnosni element. Možemo isto tako i ovu utrku učiniti jednom e, neovisnom rezervarom resursa koji će e, podupreti sve aktere i koji će na neki način globalno doprinijeti novom putu. Za to smo trebali na prvom mjestu imati jedan veliki rezervar i samih izvora koji su motivirani za dobro i opće dobro. A to može biti vladino fondacije, te isto tako i legalizacija, te isto tako i prosocijalni laboratori, nevladine organizacije i kompanije koje su u ovo Ovaj e, resurs može isto tako podobrati i aktere u umjetnoj inteligencije koje djeluju u općem dobru, a ne uključiti one koji to ne čine. Kritično u svemu ovome je da da li možemo definirati u samom segmentu, dakle zajedničkom općem dobru, da kako bi se i ovi e, ciljevi mogli e, upravo učiniti djelatnim. To zovem kooperativno metanalno. Svaki akter u umjetnoj inteligenciji mora objasniti kako on razumije socijalnu e, obvezu da akteri u tome budu uključeni i koja je teorija iza toga. To je suradnja vezano uz, dakle, u brzom i razvoju umjetne inteligencije jako važno, ali isto tako treba učiniti sve da se stvari dobro definiraju kao prvi korak. Mislim da isto tako i odgovornost mora imati izuzetno veliku snagu kod svih onih koji najviše profitiraju od umjetne inteligencije i koje imaju mogućnost kontrolirati umjetnu inteligenciju. Europska unija može odigrati ključnu ulogu kad je riječ o naoružavanju i industrijskoj e, dakle utrci od e, utrke na dnu sa utrkom na samom vrhu. Europska unija može biti jedna protuteža SAD-u i Kini. Europska unija i države članice mogu izgraditi norme institucije za umjetnu inteligenciju koje će biti u ravnovjesu sa inovacijom i socijalnim vrijednostima. Europska unija može i odvijati jednu koordinacijsku ulogu kao što je to E, dakle, mreža, sigurnosna mreža umjetne inteligencije Europska unija ima i reputaciju, institucionalnu snagu, te isto tako to može biti jedan značajan doprinos kad je riječ o e, institucijama programa i stvaranju normi za umjetnu inteligenciju. Kako upravljamo umjetnom inteligencijom, to će biti jedno od najvažnijih pitanja našeg stoljeća. Ako to činimo loše, to će nas možda koštati socijalnih e, nesrazmjera i štete. Ako učinimo dobro u tom segmentu, tada ćemo pomoći i u klimatskim promjenama i u suzbijanju siromaštvu. Pitanje je kako ćemo ovu utrku, da li ćemo upravljati njome ili kako ćemo je nadići. Europska unija može odigrati u tome jednu značajnu i veliku ulogu. Hvala vam lijepa. Hvala i vama i doista ste dobili zasluženi pljesak. Hvala vam na ovim komentarima koji su bili vrlo zanimljivi. Sada prelazimo na sljedećeg govornika, Marcela Dikova, koji je na čelu odjela za istraživanje međunarodnoj sigurnosti iz Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove. Hvala lijepo, dugačko ime. Hvala vam što ste me pozvali. Prije svega vam želim zahvaliti što ste mi dali priliku da nešto kažem na temu umjetne inteligencije i sigurnosti. Htio bih eh, spomenuti da ovdje govorim u svom osobnom svojstvu kao znanstvenik u Stiftung Wissenschaft eh, Politik, a ne kao koordinator Međunarodnog panela za regulaciju autonomnih oružja. Od 2017. godine sam imam tu čast da sam na čelu tog međunarodnog panela i bude li nekih pitanja u vezi s tim panelom možemo to kasnije. E, dakle, različite e, zaključci iz moje prezentacije govore o i o rezultatima tog međunarodnog panela za regulaciju autonomnih oružja imam e, četiri izvješća i još jedno završeno izvješće koje se nalazi online, a imam i jednu, jedan primjerak izvješća kod sebe. E, što se tiče sigurnosti, sustav e, umjetne inteligencije se koristi u sustavu oružja kako bi se e, podupirale autonomne funkcije poput e, identifikacija meta, odabir i na, izvršavanje napada. Brojne druge namjene u području logistike, potpore e, samim izvođenju borbi, komunikacije, kontrola i zapovjedništvo se trenutno razvijaju ili će se razviti u buduće. Sigurno je da će tehnologija njezina primjena i korištenje biti regulirani u određenoj mjeri e, u samim vojskama, e, državama i samostalnim organizacijama te savezima temeljem nacionalnog i međunarodnog prava. Jedan od razloga e, za ovo jest i sposobnost sustava koji se koriste umjetnom inteligencijom u e, donošenju odluka o tome e, hoće li se koristiti sila, kako i kada i hoće li to dovesti, što bi može dovesti do gubitka ljudskih života. To su e, neka ključna etička pitanja i važna su za regulaciju ovoga sektora. Ja ću se danas baviti regulacijom sustava e, smrtonosnog e, autonomnog oružja e, u sklopu konvencije o nekim oblicima konvencionalnog oružja u Dženevi. Dakle, CCW je zapravo centar gravitacije kada je riječ o davanju pravnih ocjena i mogućoj regulativi. Dakle, ukratko, eh, ono, ovo je ono što je najvažnije što se odvija u sklopu te konvencije. 2017. godine je konvencija osnovala skupinu državnih stručnjaka kako bi se bavili regulativom i mogućim radnim definicijama. Do sada još nije ostvaren napredak u odnosu na zadani mandat. Eh, većina eh, sastanaka te skupine nastavit će raspraviti tu temu 2019. godine. Za sada ne postoji neka dogovorena definicija od toga e, što je takvo autonomno smrtonosno oružje, e, premda neke stranke imaju e, svoje nacionalne definicije. Konvencija o konvencionalnom naoružanju je forum za međunarodno humanitarno pravo i za kontrolu, humanitarnu kontrolu nad oružjem i bavi se zakonitim korištenjem oružanih sustava, a ne regulacijom same tehnologije. Takav pristup je potaknuo raspravu o tome je li ovaj oznaka smrtonosno oružje potrebna, međutim iz razloga kontinuiteta za sada je zadržano. Bilo bi preciznije govoriti o autonomnim funkcijama oružanih sustava, a ne o autonomnim sustavima oružja kako bi se izbjegla antropomorfizacija e, sposobnosti strojeva, primjerice IPRAV koristi pojam računalni sustav kako bi se naglasila važnost relevantnih e, računalnih tehnika koje se primjenjuju dok se izbjegavaju izrazi poput sustav razmišlja, donosi odluke i tako dalje. Međutim, ljudi mogu povjeriti neke zadaće stroju. S obzirom da su tehničke definicije sporne, Konvencija o konvencionalnom naoružanju se e, stavlja naglasak na ljudski element u nadzoru oružanog sustava. Zapovjednik i operater su entiteti koji moraju donositi pravne odluke u skladu sa međunarodnim pravom o tome kada koristiti i pribjegavati korištenju sile. E, tu su najvažnije takozvane kritičke funkcije oružanog sustava, dakle odabir samih meta. Glavno je pitanje kako e, ljudska kontrola nad oružanim sustavom može biti izrađena, provedena, a kako bi se e, kako bismo bili usklađeni sa standardima međunarodnog humanitarnog prava. Tu je najvažnije razlikovati borce od onih koji to nisu, vojnu nužnost i razmjernost korištenja sile te predostrožnost prije samog izvođenja operacije. Možemo zamisliti da je pojam humane kontrole se razvije u jedan dodatni relevantni princip u međunarodnom humanitarnom pravu buduće, ali to nije sigurno. Dakle, koje su mogućnosti za regulativu i koji je utjecaj tehnologije? Kao što sam već rekao, tehnologija ima važnu ulogu u mogućoj regulativi, izravno i neizravno, za razliku od uredbi koje se odnose, koje se tiču oružja, broj oružja i tipove oružja neće biti dovoljni za regulativu. Lakše je definirati laser i prebrojati e, tenkove ili opisati nekakvu, e, nekakav kružni projektil. Međutim, gotovo je nemoguće klasificirati oružani sustav sa autonomnim funkcijama u jednom ili više koraka odabira same mete. IPROV uh, koristi ciklus, dinamički ciklus odabira meta koji se sastoji od šest koraka, pronaći, zacrtati, uh, ući u trag, ciljati, ispaliti i ocijeniti. Važno je e, shvatiti da se računalne metode e, kao što su strojno učenje e, mogu koristiti individualno ili kombinirano u svakoj fazi ciklusa definiranja mete. Ovi oružani sustavi koji se korište umjetnom inteligencijom su sustavi, a ne različite platforme E, inteligentni su, odnosno poboljšani e, i modularni su, e, te se kapaciteti razvijaju unutar umreženog multipliciteta. Isto tako, korištenje humanih operatera ili ne dodaje ljudski faktor u ovu računicu i Premda e, je lako e, razlikovati neko dakle vozilo koje se koje ima pilota ili vozača od onih koji se, kojim se upravlja na daljinu. Nemoguće je provjeriti ulogu e, ljudskog operatera u oružanom sustavu sa autonomnim funkcijama ukoliko nemamo uvida u softver i hardver te operativne postupke. Autonomne funkcije su također dakle tu važne, a mislim da je tu također posebno važno strojno učenje i druge statističke metode. Mislim da postoji moralni etički imperativ da e, ostanemo, da imamo i dalje kontrolu nad svim oružanim sustavima, nad oružanim sustavima u svakom trenutku Međutim, razlozi za reguliranje autonomnog e, oružja e, izlaze izvan ove perspektive. Kao prvo želim spomenuti operativnu dimenziju i ovdje ću citirati iz IPRO-a fokus na dakle, odnose između čovjeka i stroja u autonomnim sustavima smrtonosnog oružja. To je izvješće iz 2018. godine. Na pragmatičnoj razini postoji snažan poticaj za sprječavanje e, ubojstava među vojnim snagama e, i uništenje kako osoblja tako i opreme što se pak preklapa s jednim drugim e, pragmatičnim imperativima, a to je postizanje operativne djelotvornosti koja se temelji na e, preciznosti, predvidivosti i smrtonosnoj učinkovitosti. Vojske imaju čitav niz mehanizama e, koji mogu koristiti kako bi imali nadzor nad nasiljem, a E, planiranje se događa u e, dinamičnim ciklusima definiranja meta kako bi se najučinkovitije oružje koristilo na način da se spriječe ubojstva, da se provedu operativni ciljevi, te da se ispuni e, pravno opravdanje i politička osnova za izvođenje samih operacija. Dakle, zapravo je vojna prednost imati kontrolu nad korištenjem vlastitih oružanih sustava. Oružani sustavi moraju biti predvidivi, moraju biti pouzdani kad riječ o postizanju preciznosti i djelotvornosti. Drugi razlog je pravne prirode Međunarodno humanitarno pravo je pravna osnova u sukobima te ima univerzalni karakter premda neke države nisu ratificirale pojedine dijelove kao što je prvi dodatni protokol Ženevskoj konvenciji. Kako bismo se držali pravnih načela međunarodnog humanitarnog prava, e, prije svega je potrebna ljudska odluka e, prije i za vrijeme i nakon korištenja sile. Iz tehničkih, ali i pravnih razloga E, taj zadatak nije moguće povjeriti strojevima. Nadalje, adekvatna ljudska odluka zahtjeva dostatno razumijevanje okolnosti kao osnove za ocjenu i uključivanje ljudi u proces određivanja meta i sposobnost operatera ili zapovjednika da intervenira tijekom operacije jamči odgovornost unutar vojne hijerarhije. Treći razlog je međunarodna sigurnost i stabilnost. Već danas Tehnologija je postigla autonomne funkcije u oružanim sustavima i intenzivno se širi. Jedan od razloga je važnost e, civilnih aktera i dionika znanosti, industrije i država u samom razvoju tih funkcija. Nešto što mi želimo e, nastaviti podržavati i ne želimo nužno regulirati. Osim toga, sve veći broj država zainteresirane za korištenje potencijalne vojne prednosti takve tehnologije kao što su veća preciznost i e, brža e, i veća brzina. Sve veći broj zemalja razvilo je strategije za sigurno korištenje umjetne inteligencije te imaju isto tako programe za nabavu autonomnih sustava i sustava kojima se upravlja na daljinu. Neću sada govoriti o, o utrci za naoružanjem, međutim, kada je riječ o autonomnim sustavima smrtonosnog oružja, primjerice u državama P5, e, primjećujemo takvu jednu dinamiku naoružanja. Biće sigurno kompenzacija za e, veću brzinu na bojišnici, a to je gubitak operativne kontrole što je još više točno kada dođe do nekih proturječja. I na kraju imamo još etičko pitanje. Je li u načelu neetično povjeriti odluke o životu i smrti strojevima? Općenito i konkretno u području obrane. Odgovor na to pitanje ovisi o etičkoj teoriji koju primjenjujemo. U tom smislu je posljednje izvješće ipro o etičkim implikacijama reguliranja e, oružanih, e, autonomnih oružanih sustava nešto e, gdje se postavlja pitanje ulozi ljudskog dostojanstva kao ključnog etičkog koncepta. Tu dolazimo do dva pitanja, ali autonomnost oružanih sustava zapravo nešto što dovodi do e, narušavanja dostojanstva žrtve ili mete napada i mogu li posljedice i očekivane prednosti e, specifične namjene, odnosno primjene sile u kombinaciji sa autonomnim e, funkcijama oružanog sustava biti važnije od ljudskog dostojanstva. I tu dolazim do sljedećeg zaključka. Ovisno o moralnom stavu netko može prihvatiti ili osporiti da tu dolazi do tih moralnih problema. U prvom slučaju bi trebalo očuvati e, moralnu poziciju kroz humanu, ljudsku kontrolu, a e, u drugom slučaju bi se moglo htjeti sačuvati sposobnost korištenja oružanog sustava na zakonit način uz postojeću tehnologiju. Oba stava zahtijevaju e, ljudsku kontrolu u izradi sustava i njezinoj uporabi. I sada dolazim do zaključka. Želim naglasiti da postoje e, značajni poticaj i ciljevi kod e, reguliranja oružanih sustava, autonomnih oružanih sustava. Izravna regulacija tehnologije je vjerojatno neizvediva zbog izostanka definicija a stroži propisi mogli bi obuhvatiti razvoj, i testiranje e, odgovarajućih sustava. Većina znanstvene zajednice, uključujući IPRO, civilno društvo i sve veći broj država traže pozitivnu regulaciju i zahtijevaju da postoji ljudska kontrola kao temeljno načelo u izradi i korištenju takvih oružanih sustava. Ovdje postoje dva kriterija kako bi se očuvao koncept ljudske kontrole. Kao prvo kontrola kroz e, samo dizajn, odnosno izradu i uporabu. I drugo, dobro razumijevanje situacije i sposobnost e, intervencije operatera ili zapovjednika takvih sustava. E, to je sve u skladu sa trećim sa člankom 36. prvog dodatnog protokola Ženevske konvencije. Dakle, potrebno je testiranje i evaluacija oružanih sustava prije nego što se koriste e, na bojištu. To je nužno, ali e, nije dovoljan preduvjet da se zadrži ljudska kontrola nad e, oružanim sustavima za vrijeme operacija. Želim samo naglasiti neke prednosti korištenja umjetne inteligencije u za obrambenu namjenu, međutim to ne smije dovesti do gubitka ljudske kontrole kada je riječ o korištenju sile. U logistici, e, obavještajnom radu i drugim područjima umjetna inteligencija može imati važnu ulogu kod povećanja učinkovitosti, a isto vrijedi i za civilne namjene nužni preduvjet za odgovorno korištenje, transparentnost i odgovornost e, kada je riječ o algoritmima i podacima svakako je nešto što se mora primjenjivati. Čak i autonomni oružani sustavi i njihove funkcije mogu povećati preciznost, e, primjerice kod visoko automatiziranih e, obrambenih sustava. Međutim, računalne metode i strojno učenje su također veliki izazovi za pojam ljudske kontrole u oružanim sustavima. Izrada i operativni postupci e, moraju biti uravnoteženi i ograničiti takve tehnike e, na način da u realnom vremenu mogu intervenirati e, ljudski operateri i zapovjednici. Rado ću odgovoriti na vaše pitanja. Hvala vam lijepo. Sada dajem riječ kolegama. Hvala vam na E, preciznom objašnjenju toga kako bismo trebali djelovati. Dvoje kolega. Već su se javili. Već su se javili dvoje kolega. Hvala lijepa na vašim izlaganjima. ja e, imam svoju već e, davno zadanu zadaću koju moram ispuniti. Prije dva dana imali smo sastanak e, s njemačkim diplomatima i razgovarali smo o međunarodnim pregovorima vezano za autonomne oružane sustave. A, imamo isto tako jedan think tank, stručnu skupinu SWP u Njemačkoj koji naravno komentira ovu situaciju. Ono što je za nas najzanimljivije e, i ono čemu se jest da se parlament Europske unije posvetuje ovome pitanju, ali to još nisu učinili nacionalni parlamenti. E, ukoliko se ne varam, e, zanimalo bi me, gospođo Anderson, na tijekom međunarodnih pregovora, jedna od zemalja koja mm, je htjela povećati svoje kapacitete u ovom području je SAD. E, kako se to može dalje razviti. Postoji li e, ikakva mogućnost e, da ćemo uspjeti doći do nekog pravnog zakonskog sporazuma u području djelovanja Europskog parlamenta. Mi naravno radimo istraživanje oružja i dajemo 13 milijardi investicija u razdoblju od 2021. do 2027. I mi kao parlament e, želimo znati da ti novci neće ići na financiranje oružja. Naime, e, u svjetlu onoga što je rekla e, povjerenica, visoka predstavnica Mogherini, želimo da se države slože s time. Dakle, moje pitanje je kako vidite ulogu Amerike u, odnosno SAD-a na globalnoj sceni e, u UN-u, a također u odnosu na Kinu, Rusiju i slične zemlje. Dakle, kako ćemo e, zajamčiti da se investicije koje dajemo ne koriste za autonomne oružane sustave, već e, za istraživanje upotrebe umjetne inteligencije, a pri tome ostati jasni kakva je dinamika posrijedi ovdje. Hvala. Oprostite, imamo još e, pitanja. E, dat ću vam riječ kasnije. Hvala, Arne. E, gospodin Budkov je isto htio postaviti pitanje. Hvala vam, predsjedateljice. Hvala stručnjacima. Imam tri pitanja. Kao prvo, u prošlosti tijekom hladnog rata ograničavanje utrke u naoružanju je bilo moguće samo u situaciji u kojoj su obje strane e, se sporazumjele i razumjele da ukoliko to ne, ne učine e, sebi štete. Dakle, prema istoj paradigmi, kako vi procjenjujete e, sadašnje stanje stvari ili analize situacije u zemljama kao što su Kina i Rusija. Kako vi, odnosno gdje vi vidite moguću polazničnu točku za zajedničko razumijevanje jer ukoliko jedna strana želi ići dalje, druga ne, ništa se neće dogovoriti. Drugo pitanje. Vodili smo raspravu o zakonima u Europskom parlamentu i visoka predstavnica eh, i potpredsjednica mm, Europske komisije Mogherini eh, vodila je jedan tehnološki panel. Međutim, gotovo da nema eh, člana tog panela E, koji e, ne promatra kritičkim okom stanje u zakonodavnom području. Kako vi mislite da treba e, oblikovati taj proces unutar institucija Europske unije i između njih i država članica kako bismo stvorili jedan doista bitan, bitnu javni, jedan bitan javni diskurs. A vezano uz to postoji li nekakva granica, nekakav rok do kojeg Dakle, granica koja opisuje e, da je tu kraj. Dakle, vodili smo različite rasprave do sada. Međutim, postoji li nekakva apsolutna granica e, koju moramo e, definirati u ovom razvoju događaja kako nam ne bi sve ovo izmaklo kontroli i kako ćemo to definirati i učiniti jednim temeljem našega napretka i suradnje. Hvala. Zahvaljujem. Evo, a sada ću zlorabiti svoju ulogu e, voditeljice sastanka i intervenirati. Mislim da se ovdje radi o vrlo zanimljivoj dilemi koju ste se gotovo svi dotaknuli. A to je e, taj konflikt, odnosno različite napetosti e, koje postoje vezano za razloge zašto je netko u toj trci i želi postići naj, biti najbolji u umjetnoj inteligenciji. Dakle, svi želimo regulirati, uspostaviti sigurnosne mehanizme u taj e, proces i u tu kompetitivnu utrku. Ali mislim da ste se svi dotaknuli, što je vezano za prethodno pitanje, uloge EU-a zbog našeg renomea i uloge koju imamo u svijetu. I u tom kontekstu e, ćemo se odmaknuti od razvoja e, nuklearnih bojnih glava. Dakle, ono što je tu bio e, preventivni mehanizam je bila prijetnja kubanske krize. Dakle, kako možemo preventivno djelovati prije nego dođe do tako velike eskalacije koja onda to nužno zahtjeva. Nadalje, u tom kontekstu doista me zanima vaša sugestija, gospodine Lefer, e, uspostave, uspostave nekakvog e, tijela koje ima vrijednosti u svom opisu. Dakle, EU e je možda u prilici da upravo to napravi. Evo pa me veseli, odnosno molim vas da još to malo pojasnite. I nadalje, kao i gospodin Lices, vidite to uh, u obliku neke integracije u, u sustav kojim se može uh, poigrati ili eh, kojim se može upravljati. Jedno, uh, obično ne radim e, sljedeće, a to je davati odgovore o područjima u kojima nisam dovoljno informirana. Pa bih ja prepustila riječ gospodinu Defoe. Naravno da ne želim nešto e, izmišljati ovdje da bih dala dojam kako sam jako pametna, a nemam informacije. Hvala. Evo, ja bih u tom slučaju prvo dala riječ gospodinu Dikau, e, a ako može odgovoriti na pitanja, a gospodin Defoe će dati zaključak. Hvala vam. Postoji e, određeni broj nacionalnih parlamenta koji su donijeli e, rezolucije e, ponad zakona, primjerice u Nizozemskoj. Nisam siguran postoje li takve rezolucije u Francuskoj ili Njemačkoj. Postoji dugotrajna debata u Ujedinjenom kraljevstvu, u pa, njihovim domovima parlamenta, jer parlament treba donijeti novu definiciju o tome što to predstavlja smrtonosno autonomno oružje. Ali vlada se ne libi to učiniti. Koliko vam je poznato, njemački parlament je zainteresiran za tu raspravu. Primjerice vezano uz odbor eh, sede kao što je ovaj ali to je samo jedna polazišna točka. Glede pitanja e, gospodina Butikova, e, gdje postoji to zajedničko područje za reguliranje? U stvari, to se nadovezuje na sve one rasprave u CCW-u. Gotovo svi se slažu ili barem ponavljaju i naglašavaju e, važnost e, zadržavanja ljudske kontrole nad automatiziranim oružnim sustavima. A to se posebno odnosi na one države koje na neki način oklijevaju uvesti nove e, zakonske, odnosno pravne instrumente. Na primjer, SAD je prva koja u svim izjavama na sastancima GGE skupine uvijek imaju kontrolu nad e, svojim oružnim sustavima. Dakle, postoji već jedno načelo ljudske kontrole ili se barem razvija. Međutim, svi se pozivaju na to načelo kao na svoju nacionalnu smjernicu. Dakle, mislim da je to zajedničko polazište upravo to. Ne želimo izgubiti kontrolu nad svojim oružanim sustavima. E, poput e, kubanske krize, koji je e, bio presudan, u povijesnom trenutku važno je da dva sustava imaju međusobnu interakciju jer ne možemo dopustiti da se ova situacija isproba da se dovede na kušnju jer to to dovodi do e, uništenja jedne i druge strane, ali to je priroda ratovanja. Dakle, sada e, rizik, riskiramo izgubiti kontrolu nad onim što se događa. Ono što se do sada događalo, e, kad se borimo na razini strojeva, brzine strojeva, znači da nemate vremena niti shvatiti što se događa. U tom trenutku, po mom mišljenju, trebamo povući granicu, povući jednu e, crtu, kako smo već spomenjali, jer je to jedan od scenarija koji svi možemo razumjeti i koji e, sa sobom donosi bitne, bitne rizike. Što se tiče uloge e, Kine i Rusije, za Rusiju je jako teško procijeniti. Kina je iznenadila međunarodnu zajednicu prošle godine e, svojim prijedlogom da regulira i zabrani upotrebu e, autonomnih oružanih sustava i čak su predložili kriterije klasifikacije e, takvih oružanih sustava i definicije jer nije jasno trebaju li primijeniti sve ili svih pet kriterija ili je samo jedan od njih dovoljan. E, predložili su samo zabranu upotrebe e, takvih oružanih sustava. E, prema ovom prijedlogu svi su slobodni razvijati takve sustave, ali ih nisu slobodni koristiti. Na takav prijedlog nema službenog očitovanja drugih država. No istodobno Europska unija govori u ime Europske unije u tome forumu, ali nema zajedničko stajalište vezano za sadržaj. I sada bih odgovorio na posljednje pitanje. E, kako oblikovati politički postupak, politički proces u institucijama Europske unije. Smatram da je ovo izvrsno pitanje, međutim e, ja vjerojatno nemam odgovor na njega. Rezolucija parlamenta o E, smrtonosnim e, autonomnim e, oružanim sustavima iz rujna ove godine pokrenula je široku raspravu posebice o etičkim izazovima koje takva tehnologija sa sobom donosi. Znam da postoje države članice koje nerado razgovaraju o ovoj temi jer nema zajedničkog stajališta država članica. A Različite države članice imaju različite interese. E, unatoč tome mislim kako je važno omogućiti e, razmjenu među državama članicama sa zajedničkim e, polazištem. Mislim da neće biti lako izorganizirati takvu razmjenu, ali upravo Evropska unija mjesto koje to može učiniti ali doći do jednog zajedničkog stajališta nije tako lako. A ovo je sada inicijativa. Ukoliko EU unija to u tome uspije, mislim da će to biti jako dobro e, polazište za ostatak e, međunarodne zajednice i e, poticaj da razmislimo o kompromisima i prilagođavanjima različitih stavova tome stavu. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo. E, ovo mi također služi kao jedan lijepi prijelaz da sada e, pružim priliku gospodinu Defoe da odgovori na e, pitanja evo i mogućnost da se izdignemo do vrha, a ne potomemo na dno. Voljela bih da imam sad jedan nacrt o globalnoj suradnji, ali za to će nam trebati i još nekoliko mjeseci. Izvrsna su ova pitanja koja smo čuli i mislim da imamo E, da, da je ispravno pitati za konkretne detalje i naglašavati ih. Međutim, pitanje u kakvim forumima e, se treba raspravljati o ovakvim pitanjima. Jesu li to, je li to e, parlament Europske unije ili su to nacionalni parlamenti? Ja ću dati jedan uh, mješovit odgovor. kao prvo, u ranim smo fazama upravljanja umjetnom inteligencijom i Isto tako je važno ono pitanje gdje je crvena linija, gdje ju postaviti. Mislim da ne možemo specificirati e, razinu cilja, odnosno e, točnog ustroja e, politike i kontrole. Naime, na tome trebamo ustrajati i nastati ali ukoliko previše insistiramo na konačnom rješenju, bit ćemo frustrirani jer dođemo do krivoga rješenja. Nakon nekoliko godina se pokaže da je ta politika bila potpuno kriva. Zato bih ja e, uzeo jedan e, širi pogled e, na opću situaciju. Dakle, mislim da svakako moramo ozbiljno pristupiti ovome razgovoru. Sigurno ozbiljnije nego što to činimo danas. Ovakvi razgovori u parlamentima i u našim vladama treba se odvijeti svakoga dana. E, što se tiče upravljanja autonomnih oružja, e, krajem 45. i 95. 96. to je bila e, vruća tema. Što, će se što bi se dogodilo sa atomskim oružjem da, ni, da nismo o 45. i 46. o tome e, razgovarale. A sada što se tiče samog opsega i veličine ovoga pitanja o kojemu raspravljamo, postoji i rizik da ukoliko mu pristupimo iz panike i straha, e, sa željom da imamo sustavnu politiku, moramo imati i tehnokrate u, dvorani i moramo imati e, izvedive politike ne možemo e, stvari previše pojednostaviti e, sa stajališta deontologije. Dakle, e, to je naš maksimum i ne možemo dalje od toga. Ne mislim da je to produktivno. Moramo imati nijansirani odgovor koji je sofisticiran, ali isto moramo sa dužnom pažnjom se posvetiti ovom pitanju. Ne želimo da, da se javnost još i više boji, već se, već se dovoljno boji. Mi smo napravili anketu među u stanovništvu Jedinjene kraljevine, SAD-a i tako dalje. E, svi se pribojavaju različitih rizika. Mislim da ne treba stvarati još veću paniku u javnosti. S jedne strane to je politička snaga kojom se može upravljati i koja se može iskoristiti, ali isto tako e, nešto što može vrlo lako izmaknuti kontroli to je jedan rizik, a s druge strane trebali bismo e, puno ozbiljnije razgovarati o ovoj temi. E, da se vratim na ono pitanje gdje postaviti crvenu liniju. Potičem svoje kolege da e, promisle o tim detaljima vezano za autonomije oružanih sustava. Pozivam vas da nekako artikuliramo što gdje su ti, e, kako, kako oblikovati te sustave e, s mogućnošću da ih se negdje zaustavi. Međutim, to je jako teško. Što se tiče razvoja e, umjetne inteligencije, to je sklizak teren. I s jedne strane govoreći ne vidim potrebu ni za kakvom crvenom linijom. S jedne strane možemo imati crvenu liniju koja se odnosi na opće, um, opću umjetnu inteligenciju ili na umjetnu inteligenciju koja može imitirati, odnosno i prevariti ljudska bića ili sustav e, nekih pokretača, aktuatora. To mogu biti e, puške, roboti, bilo što što ima upliva na vanjski svijet. Dakle, to su sustavi umjetne inteligencije koji mogu e, brzo dovesti do promjene u svijetu. A s druge strane, umjetna inteligencija može biti preinteligentna za određene teme odnosno situacije. Dakle, sve su to neke situacije u kojima želimo imati kontrolu. Ali ukoliko imate institucije e, koje provode dobro upravljanje, nema razloga da se to blokira. E, zato što e, napredak može dovesti do gospodarskog do gospodarske koristi i koristi za čovječanstvo općenito. Institucije Europske unije mogu, e, da li mogu spasiti svijet kakav je? To je dobro pitanje. Nešto što će pomoći jest da ova inicijativa Europske unije ima tehničko vodstvo. Dakle, to je dio ove dinamike odnosa u oružnoj spremnosti. Dakle, jako je važno čak i kad vlade sjede za stolom da im se pridruže stručnjaci u umjetnoj e, inteligenciji, dakle lideri u tom e, području, a Europa svakako to ima. Ima puno talenta u području e, umjetne inteligencije. Znači, upravo to, izgradnja tih talenata, izgradnja e, domaćih ekosustava su vrlo bitni. Predsjednik Macron, po mom mišljenju, nešto je jako dobro shvatio, a to je pitanje povjerenja kada ste jedna sila koja raspolaže umjetnom inteligencijom. Na primjer, u SAD-u, e, ako pogledate, Facebook e, i povjerenje u njega je već podriveno. To e, može e, nadalje podrivati ulogu SAD-a kao jednog lidera. Dakle, treba nam perspektiva vlade i perspektiva stručnjaka. To, to je jako velika prednost. Ne znam na koje institucije ovdje konkretno mislim, ali Europska unija može izgraditi praksu dobrih normi i institucija i svakako Europska unija ima renome da to čini za dobro svih nas. Dakle, treba početi od nečeg lakšeg i e, dalje razrađivati. Što se tiče interesa Europske unije, ukoliko gledamo dugoročno i ukoliko Europska unija želi biti središte globalne suradnje u području umjetne inteligencije, onda je jako važno da tome pristupamo sa, e, globalnim, e, sa stajalištem globalnih, e, stajališta globalnih interesa. Ono što možemo imati jest vjerodostojnost, transparentnost i dokaz to doista i radimo i da imamo e, jednu e, predođbu o javnom dobru, općem dobru. E, izgradnja umjetne inteligencije na siguran način koji je dosljedan ovim drugim pitanjima. Dakle, tu možete imati jednu nišu koja će pokazati da imate demokratske institucije koje su odgovorne u razvoju umjetne inteligencije. Dakle, trebate privući talente, e, razviti svoj ekosustav i e, uspostaviti veće povjerenje prema standardima, primjerice po ugledu na fair trade trgovinu, e, organske ekološke proizvode. Dakle, slično tako možete određene aspekte umjetne inteligencije certificirati. To je s jedne strane jako dobro, a s druge strane može podići standarde kojima teže e, Kina i drugi centri razvoja umjetne inteligencije. Dakle, porenuti tu utrku u e, e, dobrom upravljanju, a ne samo utrku u vojnim kapacitetima. Dakle, to je jedan, jedno spremište resursa koji se onda mogu usmjeriti prema postizanju većih vrijednosti. Mislim da da je tu važno spomenuti još jedan povijesni trenutak. Krajem 1945. i 1946. vodili su se ozbiljni razgovori o međunarodnoj kontroli e, nuklearnog oružja. Lako je smetnuti suma da smo u povijesti imali taj trenutak. Posebice danas, kad e, međunarodne institucije se nekako razilaze u pogledu suradnje. E, svijet je tada tek izašao bio iz strašnog svjetskog rata, pa je bio spreman za uspostavu ovakvih e, pravila. Htjeli su postići jedan globalni e, e, miran poredak. I u pogledu atomskog oružja, čak i tada su ljudi shvatili da je kontrola naoružanja nešto vrlo teško provedivo. No, bilo je sasvim dovoljno E, pritiska i od javne sfere i od elite. E, atomski znanstvenici e, su povećali pritisak i zbog toga je došlo do veće suradnje među političkim elitama. Dakle, a Ovakva utrka u naoružanju može biti katastrofalna, a mi imamo priliku da to zaustavimo. Još uvijek smo saveznici. Rusija, SAD, Ujedinjena kraljevina, Europska unija e, i dalje možemo misliti, razmišljati o sebi kao o saveznicima. U UN-u e, se raspravlja i o nekim manje ozbiljnim rješenjima Nedavni, e, nedavna izvješća također pokazuju da je važno e, shvatiti to kao jedan ozbiljan prijedlog. I dalje se želimo kretati prema međunarodnoj kontroli e, nuklearnog oružja. Dakle, to nije uspjelo i postoji puno razloga za to. Međutim, suprotno ono što je povijest pokazala, moglo je uspjeti. Upravo zato što možemo iz toga polučiti mnoge pouke i lekcije. Dakle, sada smo možda u, u, donekle lakšem položaju. Čini se da su nepomirljive e, neke razlike u tom dobu. Međutim, danas ne postoje takva velika e, institucionalna e, rivalstva između Sjedinjenih država, Kine i drugih E, područja. Imamo možda e, sličnije e, gospodarske i kulturne sustave. Dakle, u smislu kozmopolitizma i globalne kulture daleko smo napredovali. Izazov leži u tome da umjetna inteligencija teško može razlikovati između gospodarskih i ovih drugih e, tema. Možete imati e, središta za ekonomski razvoj i isto tako e, sa stajališta nuklearnog napretka imali smo dosta korisnosti. Što se tiče umjetne inteligencije o kojoj danas razgovaramo, ona će biti jedna od velikih izazova. No i politički i kulturno smo u boljoj situaciji i ako možemo stvoriti jedan lanac opskrbe za e, računalnu moć koji je verificiran i koji sadrži softver koji se potvrđuje i treba certificirati, to je možda temelj za različite vrste međunarodnih kontrola koje se mogu izgraditi e, ponad toga. Dakle, čak i ako to ne uspije, možemo to koristiti e, protiv širenja oružja e, na državnim razinama. Dakle, e, potičem vas da ovome dadete visoki prioritet. Otvorili smo različita pitanja na koje nema lakih odgovora. Međutim, po mome mišljenju, i u skladu s pričom našeg e, stoljeća, e, odnosno povišu našeg stoljeća, znam da će biti teško e, navigirati, međutim svima nam želim sreću i nadam se da ćemo biti uspješni u tome. Hvala lijepa, želio bih doista zahvaliti svim našim panelistima i svima koji su izlagali na njihovim zaista misaonim i svim ovim konstruktivnim odgovorima koje ste dali na odgovore zaista Slušajući vas e, i svakako kad je riječ o e, podizanju svijesti o svojoj tematici, vaš optimizam vezano uz geopolitičku situaciju i koji širite svakako želim podijeliti i usporedbe sa 45-46, ali e, izuzetno su veliki izazovi u kojima se nalazimo i okruženju u kojemu se nalazimo ali informirane odgovore koje ste dali daju nam jedan dobar temelj za daljna promišljanja. Hvala vam još jednom i nadam se da ćemo preuzeti odgovornost na koju ste nas i vi pozvali da ju preuzmemo. Hvala vam. Hvala. Right. <laughs> Evo nas eh, ponovno natrag. Eh, I sada nastavak eh, našeg rada pod odbora za sigurnost i obranu. A koji smo imali jedno vrlo zanimljivo prvo polo vrijeme i veselimo ovom drugom poluvremenu i našim akterima u tom drugom poluvremenu. A to su budući izazovi za satelitski centar Europske unije, EOSAT-CEN, razmjena gledišta e, sa Paskalom Legajom, direktorom EUSA Cena i Nikola Stasin, službenik za politiku, radnu skupinu za svemir, uprave za sigurnosnu politiku, SECPOL, pri Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Ja bih e, željela vas pozdraviti obojcu jer upravo SACEN jest e, podubiratelj europske sigurnosti i obrambene politike u svom značajnom dijelu, a isto tako i sam rad Evropske unije Time dobiva na značenju, a isto tako i usluge koje se pružaju e, kroz e, ovaj svemirski prikupljanje podataka koje je izuzetno važno u e, radu, a koje omogućuje donositeljima odluke upozorenje na, rano upozorenje na krize, te isto tako i podupire sve one aktivnosti u području sigurnosti i obrane, te isto tako i poduzimanje humanitarnih, diplomatskih i ostalih mjera, i to pravovremeno, kroz e, generičko planiranje samih intervencija. Trgo e, znam da to nije vaš prvi posjet našem pododboru. Zadnji put je to bilo u lipnju 2017. godine u međuvremenu zaista je došlo do porasta e, svačanja i značenja samih e, ovih satelitskih promatranje e, koje se koriste u Europskoj uniji, a u bazi sigurnosne i obrambene politike. Već sada se veselimo čuti nešto o samom centru, ali isto tako i o uslugama, mogućnostima i E, svemu onome što stoji na raspolaganju vašem prethodnom i budućem radu i što će se dogoditi u dvanaest 12 do 18 mjeseci, a općenito kako EUSA-CEN se može uklopiti u politike Europske unije u području sigurnosti i obrane. Komisija Ja bih e, željela u ovom trenutku ukazati da se već veselim vašim izlaganjima i naravno e, informacija da smo na web streamingu, a isto tako da podijelimo dakle, ova sva naša saznanja sa jednim širokim auditorijem. Hvala vam lijepo. Hvala, gospođo predsjednice, hvala na ovim e, uvodnim riječima te i na predstavljanju kako bismo dali direktoru sa cenu moje malenkosti mogućnost e, da eto predstavim ovu agenciju Europske unije, a isto tako na prvom mjestu želim e, se fokusirati na samu e, naslov, govorit ćemo nešto o budućnosti i budućim, dakle, samim izazovima EUSAT centra. Želim započeti sa postojećom i ishodišnom situacijom prije nego što se osvrnem na budućnosti da e, predstavim SACEN kao jedinstveni sustav koji treba podupirati e, vanjsko djelovanje Europske unije u isto tako zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj i sigurnosnoj obrambenoj politici, a isto tako bih želio podsjetiti vas eh, na samu organizaciju, misiju, isto tako i upravljanje ovog našeg centra Dakle, misija koja se definira i koje su države članice definirale, a isto tako da se podupru e, sami e, dakle, agencije i tijela kada govorimo o vanjskoj sigurnosnoj i obrambenoj politici, kada govorimo o tome, onda trebamo e, pružiti isto tako sve one aspekte samog dakle svemirskog prostora, dodatne resurse, a isto tako i E, kolateralne podatke, sve ono što je potrebno da se obavljaju obavešteni zadaci. Najvažnije karakteristike jest e, da radimo 24 sata svih 7 dana, što je izuzetno važno u operativnom smislu ali isto tako imamo i svojevrsnu autonomiju da e, reagiramo i agiramo u ovom kontekstu. Stoga imamo dvije razine upravljanja centra. Centrom e, jedan politički, e, dakle, koji je PSC, e, odbor za političku i sigurnosnu politiku, jednom godišnje PSC daje nam glavne orientacijske pravce, a isto tako i na operativnoj razini operativni direktori, gospođa Mogherini, visoka predstavnica, se jest dio operativnog direkcije. A uloga operativnog e, ovog rukovodstva je da se sad cenu na damalju svakodnevnog rada e, u određene e, različite situacije kao zadatak vrlo konkretno bih ukazao neke koje su upravo u tijeku a kad je riječ o ovom segmentu upravljanja, nekoliko riječi o korištenju sad cena, vijeće i Opća uprava vijeća, te isto tako i Europska služba za vanjskog djelovanja su glavni korisnici naših usluga, povezano dakle, sa svim ovim vanjskim djelovanjima i operacijama koje e, ću kasnije predstaviti kao primjere. E, Države članice koriste SACEN kako bi upotpunili svoje nacionalne kapacitete, ali isto tako i mogući korisnici komisija i, treće države kao korisnici, te isto tako i međunarodne organizacije, danas SACEN se koristi upravo kao politički diplomatski instrument kako bi se upravo podrpili međunarodne organizacije OPCV, OSCE i drugi. konkretni primjeri našeg eh, angažmana, to nije istopran opis, ali barem ovime pokrivamo eh, najvažniji dio misije operacije Europske unije. Ako kažem mm, riječ Sofija, a spomenem riječ Sofija, međutim isto tako i Gruzija, sve ono što mi danas radimo, regionalne konfliktne situacije, te isto tako kad je riječ o Ukrajini, Siriji, eh, svakako će vam to zazvoniti negdje i isto tako e, krijumčarene ljudi, migracija kao jedna od ključnih e, današnje aktivnosti sa cena, a što je ujedno i e, jedan snažan politički primjer, a isto tako i sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje, a jednako tako i kontinuirani rad u humanitarne svrhe, dakle sve one prirodne katastrofe, bilo da su uzrokovane čovjekom ili prirodne katastrofe. Želim kazati da je SATCEN e, jedna civilna agencija koja pokriva e, obje ove aktivnosti na obje razine. Implementacija e, i same globalne strategije Europske unije jest glavni cilj SATCENA. Nekoliko primjera onoga što činimo, primjerice kad je riječ o potpori o SSMM, posebna monitoring misija i isto tako nadziremo i implementaciju sporazuma iz Minska. Ovdje na ekranima vidite jednu fotografiju i nekoliko slučajeva kad je riječ o e, dakle neimplementaciji ovih sporazuma. U ovom slučaju smo identificirali vozila koje su se nalazile u zabranjenom području. Još jedan primjer koji se tiče isto tako situacije u Siriji. Mi smo dakle pratili e, korištenje ruskih vojnih snaga, a ovo je Lataki, e, zrakoplovna e, vojna baza, a s obzirom na helikoptere i činjenice da su isto tako izgradili infrastrukturu i jednu novu e, pristupnu pistu, te isto tako i nove zgrade i e, velika količina e, dakle i vojnog naoružanja koje smo ovdje mogli vidjeti. Još jedan slučaj, primjer, dakle to je migracijski tokovi, a kad je riječ isto tako o prelasku granice, vanjskih granica prema Europskoj uniji. Pratimo situaciju svakako na svakodnevnoj bazi. ove turska obala u ovom slučaju činjenica da možemo zaista nadzirati određene lokacije od posebnog interesa i kako bismo imali jasan uvid u aktivnosti na ovim različitim lokacijama. Također se može identificirati i neki indikatori, neke elemente, indikativni elementi koji kao takvi e, mogu dovesti do zaključka određenih aktivnosti. Migrante koje se koriste gumenim čamcima s kojima isplovljavaju na more i možemo pratiti različite E, ove privremene kampove koje su uređeni, ali isto tako i ove čamce na napuhavanje koje isto tako jednom kada se nađu na moru možemo imati sam uvid u aktivnosti koje se događaju s tim u vezi. Još jedan primjer, to je isto tako širenje oružja za e, masovno uništenje Sjeverna Koreja u pitanja, a isto tako imamo jednu podmornicu na e, atomski pogon, aktivnosti koje se događaju na licu mjesta, e, isto tako i sredstva koje se koriste kako bismo pri tome identificirali različite komponente ovih nuklearnih aktivnosti koje se odvijaju. Još jedan konkretan primjer koji je povezan sa humanitarnom situacijom, primjer iz Bangladeša, Smisao ovog našeg rada jest upravo da procijenimo kakva je konkretna situacija na licu mjesta e, različitih organizacija, humanitarnih aktivnosti ili uništenje infrastrukture, te isto tako i e, poveznice u samom komunikacijskom smislu kako bismo imali jasan uvid koliko god je to moguće da vidimo kakva je sama situacija na licu mjesta nakon ovakvih katastrofa. Još jedan konkretan primjer koji vam želim prikazati, a to je kulturno nasljeđe i to nije bila prirodna, e, priroda posla našeg satelitskog centra, ali činjenica da u Iraku i u Siriji i u slučaju ove fotografije, to je Mosul, područje Mosula u Iraku, pratili smo e, identifikaciju samih e, ovih područja. Daesh je koristio ove dakle, spomenike kulture kako bi financirao svoje turističke aktivnosti, a time smo onda dobili bolji uvid u samu situaciju kretanje različitih segmenata ovih e, kulturnih spomenika i dakle krijumčarenje istih e, slike samih e, ovih zdanja prije i poslije. Pratili smo također i krijumčarenje ovih različitih elemenata sa samih spomenika. Što se sad cena tiče, nakon konkretnih e, primjera i prije no što završim sa svojom kratku ovu prezentaciju kao jedan uvodni dio, želim vam dati i neke konkretne brojčane podatke. Deset godina je prošlo od e, snivanja, vidimo da je jedan ogroman porast, e, dakle isto tako i korištenja naših usluga eksponencijalno raste, te isto tako i potreba različitih korisnika e, naših usluga sa cena od 2013. godine utrostručio se broj proizvoda od nekih 700 proizvoda do nekih 2017. 2243 proizvoda, a isto tako je činjenica da je Isto tako i korištenje samih podataka iz država članica, pratimo i taj brojčani podatak koji je porastao 24 puta, dakle konkretno korištenje samih proizvoda u državama članicama porastao je 24 puta. Treba napomenuti također činjenicu da prije nekoliko godina smo imali e, potrebu da se reaktiviramo i 30% e, naše proizvodnje je bio isporučen za kraće od 24 sata. Sada od 2017. godine imamo obavezu da budemo još reaktivniji, a više od 75% naše E, produkcije je e, isporučena kraće od 24 sata nakon što imamo zahtjev za e, slikovnim materijalom. Same aktivnosti sa cena riječ je o suradnji prije svega. U ključnim javnim i službenim dokumentima naše obveze mandat jest suradnja prije svega između različitih aktera, te isto tako i razvijanje temeljem ovih tekstova kako bismo stvorili sinergiju i nedupliciranje samih sredstava upotreba sa cenje u cijelosti usklađen sa ovim ključnim političkim orijentacijskim smjernicama. Također, želimo isto tako i biti jedna uslužna e, djelatnost koja će koristiti i građanima Europske unije i operativnim akterima. Dozvolite da ukažemo na to da e, i birači i dakle, porezni obveznici, do moraju dovesti, dakle, to je do konkretnih rezultata i što je jako važno, mi smo apsolutno opredeljeni da se i ovo oživotvori. A sama odluka vijeća, kad je reč o ovoj formulaciji, dakle dio misije jest suradnja i sa komisijom i drugim agencijama Unije, prije svega sa državama članicama, ali i akterima izvan Europske unije. Svakako možemo ukazati u kasnim e, slijedu koji su to akteri. A kada je riječ o najnovijoj uredbi o e, svemiru koju su usvojili i e, parlament i Europska komisija sa CEN će maksimalizirati sinergijske učinke te komplementarne aktivnosti Unije u programu i u svim njegovim komponentima kad je riječ o programu za svemir. Činjenica da danas imamo e, sporazume sa različitim dionicima, neke primjere sam dao EDA ovdje, isto tako i sa Frontexom, e, nadzor nad granicama Frontexa provodimo mi, dakle to je konkretan doprinos te isto tako i države članice s kojima smo u cijelosti opredjeljene EASA, ESA e, koje isto tako koristi naše usluge, te isto tako želim ukazati i na jednu vrlo specifičnu e, suradnju, a to je sa Kopernikusom. Kao što znate, Kopernikus e, i usluge Kopernikus koristi ovaj program u kroz šest komponenata e, kada je reč o kopnenim, e, morskim, e, dakle meteorološkim, isto tako hitnim situacijama, a isto tako i sigurnosni aspekti Kopernikusa koji dolazi zapravo kroz financiranje proračunskih sredstava komisije, a isto tako smo zaduženi za provođenje ovih specifičnih aktivnosti. Kad je riječ o, o svemiru, e, tada je riječ i o budućim kretanjima ovih svemirskih programa i uloge Europske unije u e, Europske unije za svemir. Činjenica jeste da satelitski centar kako bi mogao e, upravo odgovoriti ovom pojačanim zahtjevima, povećanim zahtjevima, mora e, stalno djelovati u ovoj suradnji sa komisijom kroz Kopernikus. Apsolutno je ovo esencijalno u svakom pogledu. Moramo biti nazočni u sagledavanju e, komponenta sigurnosti, a želim i ovo naglasiti jer dinamizirajući sve aktivnosti zapravo je od presudnog značenja da mi E, nadam se ćemo biti i u budućim razvojnim koracima dio toga jer obrambene aktivnosti su jako značajne. E, SACEN e, je jedan entitet koji zapravo ima i nazočne 26 godišnje iskustvo i predstavnike svih država članica, a isto tako klasificirani podaci koji operativno djelujemo 365 dana u godini, 24 sata, krajnjim korisnicima korisnicima, dakle stojimo na raspolaganju, ne postoji ni jedan e, drugi e, dakle dio koji bi ovako mogao djelovati i brzo odgovoriti na sve zahtjeve koje se postavljaju. Evo kako bismo upotpunili ovu sliku, želio bih e, prikazati nekoliko primjera iz današnjice naših proizvoda e, dakle, unutar Kopernikusa i njihovog portfelja e, vidite devet inicijalnih proizvoda, referentnih e, dakle, mapa, status, isto tako i procjena dakle, i samih situacija i šteta u slučaju ratnih konflikata, kritične infrastrukture, planove evakuacije. Još širimo ovaj portfelj proizvoda, a treba nam i povratna informacija naših korisnika kako bi bismo mogli ove usluge i dalje razvijati kroz Kopernikus. Vjerojatno sa nekim još e, osjetljivim proizvodima koji će e, predviđati ove nezakonite aktivnosti i Svakako ova interakcija sa krajnjim korisnicima je jako važna, a isto tako svi oni koji koriste usluge Kopernikusa. Još na zadnje dva slajda želimo konstatirati sljedeće činjenice da SATCEN jest e, zapravo jedna zasebna jedinica i cjelina e, geografski modeli kombinirajući e, obja segmenta i s obzirom na činjenicu da postoje fantastični razvoj e, geoprostornih podataka i svih segmenata imamo e, daleko veći broj e, satelita i konstelacija satelita sa različitim mogućnostima e, kvalitativnih pristupa fotografijama i podacima. Ovoj evoluciji moramo biti naklonjeni i moramo isto tako razgovarati na svim konferencijama o big data kao pojmu, stoga se moramo i mi suočiti sa ovim ogromnim setom setovima podataka, moramo automatizirati e, same algoritme, te isto tako koristiti ove podatke e, dati nove usluge, a ideja našeg u sad cenu je da upravo kroz E, ovu raspravu koja je u tijeku i koji moje kolega iz Europske službe za vanjske djelovanje i kroz države članice da okupimo industrijske partnere i naravno da uključujemo i komisiju u sve to kako bismo imali jednu interaktivnu platformu, a uz pomoć koje bismo predložili krajnjim korisnicima ako smijem tako reći, jednu samo poslužnu e, dakle, kapacitete kako bi koristili ovu platformu uz podatke i proizvode i procesuirajućim instrumentarijem kojim stoji na raspolaganje prema potrebama koji budu u budućnosti bi trebali biti automatizirani. To je naša ambicija za budućnosti. Želim kazati da u samom konačnici, kao zaključak, činjenica da je izuzetno značajno da na nacionalnoj razini e, i same obavještajni E, kapaciteti kao takvi e, koriste ove proizvode na razini Europske unije, to je još značajnije, a kad je reč o e, vanjskom djelovanju, isto tako situacijama migracija, terorističkim aktivnosti, hibridnim prijetnjama kojima smo suočeni, te isto tako zabrani širenja oružja, sve to i želimo na neki način ove sve potrebe e, pokriti, a isto tako moram kazati da je izuzetno značajno surađivati u ovom području e, između svih ovih aktera, a isto tako je činjenica da Europska unija, dakle ne govorim o nacionalnim segmentima, dakle sva ona sredstva Europske unije u obavještenom smislu koje još nismo razvili, još nemamo kapacitete obavještajne naravi, međutim za dobivanje dobrih rezultate za različite akcije treba nam minimum jednog kapaciteta obavještajne naravi na europskoj razini. Danas eh, raspravljamo o tome jer svakodnevno, naravno, svakog dana moramo eh, raspravljati o financijskim sredstvima za cen. To su rasprave koje se svakodnevno vode, ali u diplomatskim rječnikom rečenom, ja bih eh, kazao da s našim raspravama često puta borimo se naprosto za nekoliko tisuća eura. A kad to usporedim sa eh, razinom, na najžoj razini da eh, VFO 2021-2027, govorimo o milijardama eura za e, obrambene i sigurnosne e, područja 27,3 e, milijardi u ovom sedmogodišnjem periodu, uključujući i 13 milijardi eura kada je riječ o obrambenom fondu, kada govorimo o upravljanju granicama 35,3 milijardi u prijedlogu komisije, a isto tako i kada govorimo izvan E, dakle e, instrumenta za mir 5,3 milijarde eura. Dakle, tu doista postoji nesrazmjer između resursa s jedne strane i isto tako onih obavještajnih kapaciteta Europske unije i opće e, naravi samih izdataka. Mislim da moramo ustvariti ovu ravnotežu jer to će biti važno za budućnost. Još jedna učinak Brexita i sam utjecaj Brexita e, za sad cen, to je nije ništa novo. Ujedina kraljevina je drugi doprinositelj e, sad cenu i našem proračunu. Stoga vrlo pažljivo promatramo situaciju da li će biti e, sporazuma ili ne sporazuma. Ako ga neće biti, to bi za nas značilo zaista jedan velika rupa u financijskoj konstrukciji, a isto tako i smanjenje same djelatnosti satelitskog centra. Riječi za kraj. Želim uporučiti da ukoliko kumulativni učinak Brexita isto tako i e, dakle, smanjeno opsega djelovanja satcena unutar Kopernikusa, mi ćemo biti u teškoj, teškoj situaciji i bit ćemo teško pogođeni situacijom. Hvala lijepo. Da, e, da kako ovo posljednje je i meni vrlo bliska tema, no vjerujem da smo se na to kasnije vratiti. Prije nego što dam riječ e, kolegama, da ću riječ gospodinu Stasinu koji je službenik za politiku radne skupine za svemir iz Uprave za sigurnosnu politiku Europske službe za vanjsko djelovanje. Izvolite, gospodine Stasin, hvala vam. U ime Karin Klajs, e, posebne zaslanice za svemir, ovo, htio bih reći da je ovo ovaj projekt također prioritetan i za nas, kao što smo već mogli čuti od direktora se na to inače nasljeđe Zapadnoevropske unije koja je započela svoje aktivnosti promatranjem snimki još 1992. godine. Od osnutka ova agencija je trajno uključena u obavještajni i operativni, operativnu potporu. To je jedinstveni instrument eh, koji može precizno ispuniti e, visoko osjetljive obavještajne zahtjeve kada je riječ o e, komercijalnim resursima, ali isto tako i visoko povjerljivim resursima država članica. To zahtjeva vrlo napredne tehnologije te visoko kvalificirane i motivirane službenike. Kao što smo čuli od direktora Sacena, Sacen je međuvladina agencija, države članice njome upravljaju i ima sigurnosni odbor. Operativno upravljanje je e, zadaća visoke predstavnice e, koja je također na čelu odbora agencije i e, ta je zadaća povjerena radnoj skupini za svemir u kojoj i ja radim. Pravna osnova se redovito revidirala 2001., 2011. i 2014. godine. Cilj je bio da ovaj instrument ostane u skladu sa ambicijama Europske unije, da podrži donošenje odluka Europske unije, posebno kada je riječ o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici i zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici, e, te pružanje sve većeg broja proizvoda i usluga. Sacen je jedan živi primjer objedinjavanja resursa, dakle objedinjavaju se resursi država članica, e, te se zatim ti resursi zajednički koriste. Sacen se trenutno nalazi na jednom raskrižju. S jedne strane postoji potreba za instrumentom koji bi mogao odgovoriti na izazove iz globalne strategije kao što su teroristička prijetnja, E, zaštita granica i slično. Sad se daje i nudi kapacitete koji bi mogli omogućiti e, stratešku autonomnost Europske unije. Dakle, tu je uključen i Kopernikus e, i potpora vanjskom djelovanju. Međutim, tu su isto tako i sporazumi sa Frontexom i drugim agencijama. Bojišnica je sada u potpunosti digitalizirana, vrijeme odgovora se smanjilo na nekoliko sati, ako ne i minuta. Vidljivost snimke nije sada više ključno za obradu, nego sposobnost e, ekstrapoliranja relevantnih informacija e, te e, dostavljanja tih informacija pravodobno i na siguran način. Dakle, mi sada prelazimo na kontinuirani protok informacija Trenutno se SACEN ne suočava samo sa operativnim i tehnološkim izazovima, nego isto tako i problemima kada je riječ o nedostatku resursa. Države članice ne daju dovoljan doprinos, e, došlo je do neznatnog e, i nedovoljnog povećanja prošle godine što se tiče doprinosa trećim stranama, to ne omogućuje financijsku stabilnost. Međutim, komisija je izjavila da namjerava povećati svoj doprinos, počevši od sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Kao što smo čuli i od direktora, Brexit također predstavlja značajan rizik kada je riječ o rezovima u proračunu i broju djelatnika. Kako bismo se nosili s tim izazovima, visoka predstavnica je odboru 2017. godine predložila da se pokrene globalna analiza o budućem radu agencije, a s ciljem da se pronađe rješenje za dugoročno funkcioniranje SACENA i da se pronađu potrebni resursi. Ovaj zadatak je uspješno dovršen krajem lipnja 2018. godine. Sada postoji plan sa više opcija i financijskim implikacijama koje će biti predstavljen državama članicama do kraja lipnja 2019. godine. Oko 80 zaključaka ukupno je dogovoreno Među njima su sljedeći. Sacen je od ključne važnosti za donošenje odluka Europske unije u području zajedničke vanjske i sigurnosne politike, zajedničke sigurnosne i e, obrambene politike. Sacen treba dodatno integrirati u obavještajne zajednice. Zatim treba e, više uključiti SACEN u misije i promatračke misije Europske unije. Treba omogućiti pristup e, i komercijalnim i državnim E, resursima. se mora ostati i koristiti se najnaprednijom tehnologijom. Mora se poboljšati e, sigurna komunikacija i i e, dostava informacija i maksimalna sinergija sa agencijama i tijelima Europske unije, a posebno sa programom Kopernikus kao što je spomenuo i ravnatelj. sam je potpunosti odlučan da provede taj plan u djelo i da započne konzultacije s dionicima. Zaključno, SACEN je jedinstveni e, instrument koji služi kao potpora ZVSP-u i ZSOP-u. Predstoje značajni e, tehnološki, financijski i drugi izazovi Radna skupina za svemir i SACEN trenutno aktivno rade na oblikovanju održive budućnosti za rad ove agencije. Hvala. Hvala i vama. I hvala vam na doprinosima i što ste nam rasvjetlili ovu situaciju. E, ja imam nekoliko pitanja. Možda će vam biti drago da ih čujete, možda ne. Jedno od njih je da pojasnite pitanje proračuna. Kao što ste sami istaknuli, postoji povećana potreba za sredstvima za vaše djelovanje, a Posebno moramo uzeti u obzir e, posljedice Brexita i kako će se to odraziti na resurse, pa vas vrlo izravno pitam što mislite o prijedlogu u okviru novog VFO-a. Možda postoji drugi izvori financiranja, ali kako gledate na budući proračun i da kako, ako imate neka konkretna pitanja za nas, e, kao zastupnike u Europskom parlamentu. To je također došlo. Spomenuli ste e, građane Europske unije. i njihov pristup tome. E, pa bi me zanimalo, možete li nam nešto više reći o tome, dakle kako gledate na dodatni angažman u odnosu na evropske građane? Zatim još nešto na što se često vraćam, to je pitanje komunikacijske strategije jer moramo e, iznijeti argumente građanima i objasniti im zašto postoje pojedine agencije, čemu služe. Vi ste spomenuli čime se zapravo bavite i koje su to relevantne usluge koje pružate u kontekstu oružja za masovno eh, na eh, za masovno širenje i terorizma i tako dalje. Spomenuli ste također da i vaš odnos sa euis pa me zanima da nam nešto više kažete o tome. E, dakle, kakve su veze sa sacena sa drugim akterima u ovom području i na kraju ću nešto reći o Brexitu. I želim odmah vrlo jasno unaprijed reći da ste vjerojatno primijetili da sam britanska državljanka, no ja sam jedna od onih koji smatra da je Brexit izuzetno loša odluka za moju zemlju. Zanima me kako vi gledate na buduće odnose između Ujedinjene kraljevine i EU SACENA u kom god to bilo obliku. E, što će se dogoditi ukoliko neki od nas ne uspiju spriječiti ovu vrlo lošu odluku koju sam spomenula. Jutros smo imali jedno vrlo zanimljivo saslušanje o umjetnoj inteligenciji. Gospodine Stasin, e, primijetila sam da ste spomenuli da se treba odmaknuti od downloada prema kontinuiranom protoku informacija. I zanima me, postoji li i dimenzija umjetne inteligencije koja bi bila relevantna za rad e, SACENA? Izvolite. Hvala vam, predsjedateljice, na vrlo relevantnim pitanjima. Na početku bih e, želio reći da je što se tiče proračuna najvažnije ne reći da želimo više novca, to bi svi mogli reći, nego što bismo mogli učiniti s tim dodatnim financijskim sredstvima. Satelitski centar je usmjeren na korisnike i mi se suočavamo sa sve većom potražnjom za našim uslugama, tako da moramo biti reaktivni, moramo ostati relevantnim čimbenikom i u tom smislu trebamo razmotriti različite mogućnosti Uskoro će se održati sastanak odbora i sa 28 država članica, to će biti sredinom listopada i tu namjeravam predstaviti svoju viziju e, razvoja aktivnosti sad se na za sljedeću godinu, dakle to je vrlo bliska budućnost. I ja namjeravam e, svoj prijedlog e, utemeljiti na tehnološkim rješenjima da se nadovežem na vaše posljednje pitanje, smatram da trebamo koristiti umjetnu inteligenciju kako bismo više koristili automatizirane sustave u sacenu. Ja ne namjeravam uviše stručiti broj djelatnika koji rade u sacenu, nego naprotiv da automatiziramo procese, da koristimo novu tehnologiju mi želimo imati tu sigurnu platformu e, koja bi omogućila pristup različitim ovlaštenim korisnicima. I za to nam je potrebna ne samo infrastruktura, nego je potrebno da imamo različite partnere koji će e, puniti tu platformu podacima. Rekao sam da ima mnoštvo podataka u komercijalnom sektoru. Nikola je rekao također da će države članice dati svoj prijedlog za doprinose. Ti sustavi su uglavnom tajni, zaštićeni su poslovnom tajnom. Dakle, zapravo bi zamisao bila da se prikupe različiti podaci te da se sklope ugovori sa komercijalnim pružateljima usluga, da kako to podrazumijeva određeni trošak, tako da se e, ta platforma kontinuirano puni podacima. E, potrebni su nam i instrumenti, odnosno alati za obradu podataka, e, što ćemo razviti koristeći se umjetnom inteligencijama, to podrazumijeva određene troškove. Dodana vrijednost za krajnje korisnike bit će da imaju lak pristup u slučaju da se pojavi neka kriza ili neka katastrofa, oni mogu e, u bilo kom trenutku pristupiti toj platformi. Mogu sami e, izgraditi podatkovne proizvode koji su im potrebni. Dakle, to bi bio tehnološki pristup koji smo zamislili, da kako e, taj tehnološki razvoj mora biti popraćen odgovarajućim vještinama, e, moramo imati obučene djelatnike koji vlade određenim vještinama. E, nije dovoljno da samo zaposlimo djelatnike, mi moramo biti dovoljno atraktivni da privučemo kompetentne ljude. Nadalje što se tiče resursa. Spomenuo sam projekt Kopernikus. U vfo se spominje i proračunska linija za svemirske aktivnosti u iznosu od 16 milijardi eura za sedmogodišnje razdoblje. E, vrijednost Kopernikusa je oko 5 milijardi eura u prijedlogu komisije, a dakle za potrebe razvoja sigurnosnih usluga. Nisam ovdje eksplicitno spomenuo činjenicu da je godišnji prihod e, satelitskog centra oko 26 milijuna, ne milijardi, milijuna. Da, to bi bila moja tajne ambicije za SACEN. Dakle, 26 milijuna eura godišnje su naši prihodi, oko 50% dolazi od izravnih doprinosa država članica, a preostalih 50% iz proračuna Europske unije, odnosno iz proračuna Komisije za Kopernikus. To je od ključne važnosti za razvoj kapaciteta i usluga za koje će se nuditi u budućnosti. Ako me pitate koliko još milijuna trebam, rekao bih da nam je Kopernikus e, svakako jedan ključni element. Samo da još e, dovršim e, misao vezano uz umjetnu inteligenciju. Mi se suočavamo sa sve većim većom količinom podataka. Mi nemamo taj kapacitet da obradimo sve te podatke. No mislimo da je ta velika količina podataka ujedno i stvarna prilika, zahvaljujući umjetnoj inteligencijom, moguće obraditi te ogromne količine podataka i mislim da je vrlo korisno za umjetnu inteligenciju da postoji velika količina podataka. Na taj način se mogu izraditi modeli i alati koristeći se tom velikom količinom podataka. Mi smo u Sacenu počeli e, sa projektiranjem određenih alata i tu nam je od velike koristi automatizacija i analiza u satelitskom centru. Europski građani, porezni obveznici Europske unije izići će na birališta u svibnju sljedeće godine kako bi donijeli svoj sud o budućnosti Europske unije i ono što oni traže jest da mogu ove resurse koristiti na pravi način. U ovom trenutku države članice i institucionalni korisnici sve se više koriste uslugama koje nudi satelitski centar Rekli ste da postoji komunikacijska strategija. E, što to znači? Mi e, ulažemo veliku energiju u kontaktiranje postojećih i potencijalnih kupaca, onih koji bi mogli koristiti usluge koje nudi satelitski centar i tu postoji prostor za poboljšanje. Mi redovito održavamo sastanke i posjete satelitskom centru pod Odbor za obranu i sigurnost će također e, doći u obilazak Sacena. E, mi što se tiče Kopernikusa imamo veliku radionicu e, koja će se održati u Parizu 11. prosinca. Pozvali smo velik broj aktualnih i potencijalnih kupaca da predstavimo svoje viđenje razvoja usluga koje nudimo dakle što će biti osnova za dalje razvoj tih kapaciteta. Tako da je naša strategija e, da provodimo istraživanja. Jučer sam e, pozvan, e, bio pozvan da dođem u EFKU, to je još jedna od agencija Europske unije za nadzor ribarstva gdje se također razgovarali o tim temama. Kontaktirali smo i s nekim drugim agencijama Europske unije, pokušali smo pronaći sinergije, redovito obilazimo glavne gradove gdje se sastajemo sa predstavnicima država članica, e, tako da čujemo i njihove potrebe i uzmemo u obzir ono što je njima važno. Mislim da sam sada više manje pokrio sve teme koje ste spomenuli. Mislim da je ovo doista jedan kontekst koji nudi sve više prilika i koji se brzo mijenja. To je važno i za europsku industriju. Naime, inovacije i tehnološki razvoj dolaze upravo iz industrije. Tako da je zapravo e, vrlo važno da imamo kontakte sa predstavnicima industrije. To vrijedi i za startupove, oni nude neka vrlo kvalitetna rješenja za obradu e, velikih skupova podataka i mi možemo dosta koristi izvući iz toga. U ovome trenutku u satelitskom centru se organiziraju e, takozvani dani industrije. Tu smo pozvali različite tvrtke, korisnike iz država članica, institucionalne aktere, druge agencije Europske unije. Cilj je da se održi jedna e, razmjena mišljenja, da proučimo rješenja partnera iz industrije i da raspravimo potrebe koje će se pojaviti u budućnosti. To je sastavni dio naše komunikacijske strategije. Hvala vam lijepo. Hvala vam što ste odjedan puta uzeli tako mnogo pitanja i e, na njih dali odgovor. Sad dajem riječ gospodinu Sasinu. E, zahvaljujem Paskalu na e, opširnim odgovorima. Što se tiče prvog pitanja vezano uz proračun, doista je to dosta teško napraviti, kako je bilo teško i u prošlih godina. Naime, uz povećanje svih ovih terorističkih e, prijednji imali smo nešto manje povećanje prošle godine, a nadamo se da će, e, da će se takav trend nastaviti. Međutim, e, od država članica nismo baš zadobili mnogo zahtjeva za ispunjavanje onih usluga potreba koje mi nudimo. Želimo vidjeti također i specifične potrebe među onim državama članicama, osobito u svjetlo onoga što su one e, spremne priložiti. Dakle, mi imamo i taj mehanizam e, povrata troškova e, na neki način tu bolje možemo predvidjeti naše dohotke i njime upravljati. Što se tiče doprinosa u naturi, možda e, i tu leže neke mogućnosti, na primjer razmjena e, podataka besplatno i kao što je Pascal rekao, e, vezano u suradnju s komisijom, koja već traje u okviru projekta Kopernikus u smislu praćenja i komisija je dala prijedlog da se poveća ovaj doprinos. I zato ćemo zasigurno e, promotriti tu zanimljivu opciju koja je trenutno nama za budućnost najvažnija. Kako sam već rekao, ova godina će biti jaka važna u smislu agregacije svih informacija i e, prezentacije e, državama članicama nekoliko opcija E, zanima me kakav će biti apetit i politička volja e, u smislu odluke o tome kamo dalje. Vezano uz građane Europske unije, još jednom bih ponovio da je sad CEN e, zapravo priča o uspjehu u svjetlo objedinjavanja resursa. Evo, dadete jedan skroman doprinos, a dobijete ogromni uvidu u podatke i analize. Evo, to je jedna od stvari koje sad CEN može ponuditi kada se radi o zabrinutosti država članica u pogledu sigurnosti. E, u tom pogledu je e, potražnja sve veća. Za države članice ovo je zaista očito. A možda bismo mi morali u tom pogledu malo jasnije komunicirati sa stajališta Europske službe za vanjsko djelovanje. Sad CEN je e, instrument za provedbu globalne strategije EU-a i možda bismo to morali e, više naglasiti koliko je važan taj instrument. Vezano uz Brexit, eh, i to je dakako jedno otvoreno pitanje, kako sam rekao, sad cen je isto tako agencija za za prikupljanje obavještajnih podataka od e, ožujka 2019. neke osobe neće više imati eh, dozvolu za korištenje eh, podataka sigurnosnih, a to će imati dakako i financijske posljedice. Općenito govoreći, sad cen može razmotriti e, ugovore za, e, sa trećim stranama, trećim državama, međutim za sada e, smjernice naše radne skupine se ne usredotočuju na to pitanje. Zadnje pitanje je dotaknulo vrlo važnu pojavu, dakle umjetnu inteligenciju. Ono što je jako važno, osigurati protok informacija u stvarnom vremenu, i dati mogućnost korisnicima da na pravodobno dođu do informacija, a isto tako umjetna inteligencija je povezana s strojnim učenjem koje će e, isto tako dobiti na važnosti. E, pred nama je e, veliki izazov, izazov je pred visokom predstavnicom u smislu predstavljanja aktivnosti i jedna od glavnih aktivnosti je takozvani tasking authority. Dakle, e, svaka zadaća koja dođe u centar najprije e, ju mora analizirati taj naš tasking authority, tijelo za dodjelu e, zadaća i provjeriti da li je to u skladu sa našim smjernicama. Dakle, ukoliko se radi o granicama među državama članicama. E, tu su također e, važni podaci iz Kopernikus. A isto tako moramo grupirati naše resurse e, u ovom smjeru. Dakle, sve te korake treba e, implementirati na ovaj ili onaj način putem ove platforme, a i da bismo imali kontrolu nad e, korisnicima. To je za nas e, veliki, veliki izazov, taj, taj postupak određivanja zadaća. Po mome mišljenju, on ne bi smio usporavati E, proces ili e, primanje informacija, odnosno donošenje informacija krajnjem korisniku. Evo, to je, kao što sam rekla, jedan golemi izazov pred nama. Hvala. E, hvala vam obojci od srca, doista cijenimo vaš doprinos. I hvala vam što ste istaknuli e, važnost rada koji sad CEN radi e, za korist e, svih, na, na korist svih naših građana, a vi izravno i izravno radite na e, zaštiti njihove sigurnosti u budućnosti. Evo, još jedan puta, e, velika, velika vam hvala što ste e, danas došli na ovaj sastanak. Evo, time zaključujemo jutarnji dio našeg rada u sede odboru i ponovno se vidimo u 14.30. Hvala lijepo.